Mais ils viennent les autres. Je vous annonce que les décisions mogu vam priopćiti da su odluke koje smo usvojili na jučerašnjem sastanku koordinatora, dakle sa sastanka 3. svibnja, kao i kada smo imali zadnji sastanak koordinatora na odboru TRAN, to je bilo 11. travnja, u dostupne u vašim materijalima. Ako nema nikakvih primjedbi do danas u 12 sati i 30 minuta, onda smatramo da su te odluke usvojene. U redu? Da. Sada ćemo prijeći na jutrašnje glasovanje. Samo ćemo kratko provjeriti.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 Imamo kvorum, možemo započeti. Krećemo. Kompromis prvi, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis broj dva, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Drugi kompromis se usvaja. 21. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 17 za, 14 protiv, 5 suzdržanih. Amandman se usvaja. Nastavljamo. 22. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman se ne usvaja. Kompromis četvrti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Četvrti kompromis se usvaja. 25. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 25. amandman se usvaja. 27. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 27. amandman se usvaja. 7. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Sedmi amandman se usvaja. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Sedmi kompromis se usvaja. 30. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 30. amandman se usvaja. Provjerit ćemo. Otvaramo glasanje. Glasanje je završeno. 20 za, 17 protiv, 1 glas uzdržan. Imali ste pravo tražiti provjeru. Dakle, 30 imamo se usvaja. Kompromis broj 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Kompromis teči se usvaja. Kompromis 6, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan. 6. imamo se usvaja. Deveti amandman i 32. amandman su identični, pa ćemo zajedno njima Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Oba amandmana se usvajaju. 33. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 33. amandman se usvaja. 10. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani. 10. amandman se usvaja. 11. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 11. amandman se usvaja. 12. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 12. amandman se odbija. 13. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 13. amandman je usvojen. 14. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. 14. amandman se odbija. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Sedmi kompromis se usvaja. Prelazimo na 20. amandman. Tko je za? Isprike predsjednice. Kompromis osmi. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Osmi kompromis se usvaja. 20. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 20. amandman se usvaja. Drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Drugi amandman se usvaja. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Treći amandman se usvaja. Četvrti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Četvrti amandman se usvaja. Deveti kompromis tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Deveti kompromis je usvojen. Sada ćemo glasati elektroničkim glasanjem o cijelokupnom tekstu. završnog glasanje. Glasanje je završeno. 36 za, 4 protiv, nema suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Hvala vam lijepa i hvala izvjestitelju. Gospodinu Wim Kampu. Allez, nous continuons. dalje. Nous continuons avec la stratégie Nastavljamo sa europskom svemirskom strategijom. Naša izvjestiteljica je gospođa Meissner. ću joj riječ. Gizine, izvoli. Zatim ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. I na kraju, naravno, ćemo pozvati komisiju da uzme riječ. Molim vas, izađite u tišini. Allons-y. Možete, Gizine, izvolite. Da, ovo je sada stvarno neobično. Ja sam mislila da ćemo se s njim baviti kasnije. Ja imam jedan drugačiji dnevni red. Ja uopće to ne vidim na dnevnom redu, ja nemam svoje materijale. Mislim, ja mogu i ovako govoriti o tome, ne znam zašto imam krivi plan rada. Da, u redu. Dakle, svemirska strategija je vrlo važna za Europu imamo mišljenje koje ćemo sastaviti u ime odbora za TAN, to je za odbor za industriju i naravno mnogi razmišljaju o tome koliko je to važno za promet. Kod prometa je situacija takva da cijelokupna digitalizacija jako ovisi o tome da imamo svemirsku strategiju u koju smo uključeni. Tu se radi o manje gužvi na cestama, o boljoj povezanosti, na svim različitim prometnim e, putevima, to sam i pokazala. Radi se isto tako o tome kako da unutarnje plovne puteve primjerice ili e, neke nezakonite aktivnosti na moru možemo pratiti s ovime. A EKNOS, a i Galileo, mnogi programi koje imamo, pa i program Kopernik, su povezani s prometom. E, također je u sve to uključeno snažno i zračni promet u okviru ove strategije. Znam da imamo 63 amandmana, ja sam vam to sve i prikazala. Već smo sada pripremili kompromise koje ćemo sljedeći tjedan raspraviti na sastanku izvjestitelja u sjeni Ja mislim da je to dosta dobar dokument naš nacrt mišljenja jer vidim da po amandmanima i drugi zastupnici svi na to slično gledaju kao i ja. Evo, ispričavam se, ali eto, kao što sam rekla, uopće nisam znala da ćemo se time baviti danas i zbog toga nemam niti materijale sa sobom. Evo, toliko e, o meni o tome, mislim ja znam ipak o čemu se tu radi. Hvala vam lijepa, gospođo Majsner. Gospodine Marinesku, dobar vam dan, želim, nisam vas vidjela, izvolite da imam riječ. Dobar dan, gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa. Hvala gospođi Majsner na nacrtu mišljenja. Mislim da je bio vrlo dobar tekst. Svemirska strategija mislim da je vrlo važna za cijelu Europu. Ako želimo da Europa postane svemirska sila, onda moramo uložiti u to i pobrinuti se za budućnost. Općenito, voditi računa o sustavima koje već imamo, Galileo, Kopernikus, EGNOS, pa i budućim programima, primjerice Gov e, Statkom. To je važno zato što imamo naše nome, imamo dobar položaj, ali nemamo dobru komunikaciju. Što se tiče prometa, mislim da trebamo se pomenuti da imamo financijska sredstva za te programe kako bi se oni ažurirali i kako bi se osigurala sigurnost sustava. A istodobno moramo staviti na raspolaganje i dosta financijska sredstva za istraživanje jer moramo zadržati jednaku brzinu kao i sve druge svemske sile poput Sjednih američkih država ili e, nove sile koje se javljaju na toj sceni poput Kine. Imamo i jednu inicijativu koju je predložio parlament putem jednog pilot projekta. To je vrlo važna inicijativa koja je uključena u prioritete e, svemirske strategije te bi komisija trebala nastaviti sa radom e, u vezi s tim prijedlogom. Veselim se sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam lijepa. Merci, monsieur Marinescu. Madame... Hvala vam lijepa, gospodine Marinescu. Gospođo Foss, izvolite. A, ispričavam se, gospođa Rovodalon, izvolite. Hvala vam. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljici. Mislim da je važno podsjetiti da mi u potpunosti podržavamo tu svemirsku strategiju svi kolege, to je vrlo važno, vrlo važno kako bismo ostvarili potencijalne programe Europe vezano uz sigurnost eh, na pomorskom, cestovnom i zračnom prometu ili kako bismo se suočili sa ovim izazovima vezanim uz povezana vozila ili eh, besplatne letjelice. Naš cilj bi trebao biti isto taj da odbor ITRE svakako uzme u obzir naš stav jer se tu radi o pristupu svemiru i primjeni europskih programa u toj svemirskoj strategiji. Isto tako podsjećam da smo e, slične amandmane podnijeli i u odboru ITA i tu bismo trebali biti pažljivi. Htjela bih se osvrnuti na jednu ključnu točku u toj svemirskoj strategiji na koju mislim da bismo trebali uputiti još više pažnje. Dakle, radi se o tome da dugoročno moramo povećati vidljivost e, programa koje lansiramo u Europi. Moramo ostvariti sigurnost i vidljivost naših programa na tržištu. Podržavam onaj amandman gdje se kaže da bi komisija trebala postati e, jedan od glavnih aktera veznih uz lansirane satelita, a vidimo da odbor ITE se traži od komisije da E, osiguraju pravedan postupak prema europskim e, poduzećima na javnim tržištima, dakle naspram trećih poduzeća, tu mislim da nismo dovoljno jasni i da ne idemo dovoljno daleko. Mi moramo odaslati jasne političke signale i zatražiti od komisije da kao i naši partneri uspostavi jednu europsku prednost za e, to tržište u Europi. Hvala, vam gospođo Rovodalon. Riječ sada ima gospođa Foster, izvolite. Hvala vam lijepo. Predsjedateljice, zahvalila bih i izvjestiteljici na radi o nekom prijepornom dosjeu. Dakle, mi smo tri, četiri svemirske strategije trekom proteklih nekoliko godina. Mislim da je očito da se moramo pobrinuti da ova ovdje održimo na vrhu naše liste prioriteta kada razgovaramo o tehnološkom napretku i svoj prekograničnoj suradnji do koje dolazi, da li se radilo proizvodnje satelita ili Drugog, dobra stvar je bila vezna uz programe, programe lansiranja jer postoji ograničen broj zemalja koje se e, ovime bave na toj razini. E, zastupnica majster svakako ima našu punu podršku, mislim da smo svega jedan amandman ubacili i mislim da ćemo imati nekoliko kompromisa i ne smatramo da išta ovdje do sada prijeporno. Hvala. Hvala vam pa gospođo Foster. Gospođo Konečna, izvolite. Hvala lijepo. Hvala vam, zahvaljujem gospođi Majsner na tom mišljenju. Nemamo mnogo amandmana. Mislim da smo svi skoro složeni oko toga, tako da mislim da to neće biti nešto jako teško i nadam se da će svi naši amandmani biti uključeni u tekst. Kao GUNGL samo želim e, naglasiti da ćemo mi poduprijeti one amandmane koje će dovesti do jednog e, cijelo europskog pristupa toj temi. Smatram da je važno pobinuti se da Europa postane samostalna, autonomna na tom području i zato Europska unija treba usmjeriti onda razvojne programe za taj cilj. Važno je izgraditi kapacitete i tu se radi o agenciji za razvoj svemirske strategije, unutar kojeg će sveučilišta i poduzeća sudjelovati u pripremi e, vrhunskih e, novih tehnologija za e, misije u svemir. To zatim može potaknuti i poduzetnički duh i poduzetničku aktivnost. Imamo tu vrlo e, ambiciozne e, projekte i to onda može dovesti do vrlo zanimljivih rezultata pa i za promet. Ja se veselim daljnjoj suradnji. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Ja sam također izvjestiteljica u Sjeni i e, htjela bih vam nešto reći, gospođo Majsner. Hvala vam na vašem radu imate pravo kada insistirate na tome koliko su e, zanimljive svemirske tehnologije za inovaciju. Podsjetili se da se tu radi o Koperniku, o Galileu i o Etnosu. Svi ti programi će nam konkretno omogućiti da jako napredujemo kako bismo povezali prometni sektor i to u realnom vremenu. E, Inzistiram na, to, na tome, na realnom vremenu, jer ćemo zahvaljujući tim alatima primjerice moći precizno geolokalizirati, dakle na metar e, preciznosti, e, podatke primjerice sa autocesta i to, ti podaci će se razmivati putem satelita. To je važno. Za promet je važna i poveznica s inovacijom i posljedice na svijet sutrašnjice. Tu se opet govori o autonomnim vozilima, o RTMS-u, o e, cirkulaciji bespilotnih letjelica. To će nam prisjeći sutra i vrlo je važno, po mom mišljenju, da se svi klubovi zastupnika slože oko te teme. Mi smo svi više manje to isto rekli. Ja također zadržavam na umu da ESA nije Europska unija i kao parlamentarni zastupnici mi dakle možemo samo sugerirati nešto. Mi trenutno smo u postupku glasanja proračuna e, agencije za svemir i stoga bismo trebali tu isto tako imati ovo na umu. Nadam se da će naši amandmani biti u kompromisnim amandmanima i istina je da je gospođa Majsner dobro koordinirala i nas, ali isto tako i partnere, jer vidimo da tu postoje jedna istinska volja e, za radom na tom zajedničkom cilju. Gospođa Juto, ne, bi ne, onda ću zamoliti komisiju. Dobar dan, gospođo Kremije iz glavne uprave Grow. Dobrodošli. Možete li nam možda dati neke informacije? Izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice, gospođo i gospodo zastupnici, dobro jutro. Kao prvo vam komisija želi zahvaliti na tom prijedlogu mišljenja i na amandmanima koje ste podnijeli. Ova rasprava koju smo upravo posvjedočili dobro ukazuje na ciljeve e, svemirske strategije s kojim želimo ostvariti prednosti u svemiru, ali i na tlu i dovesti do dodatne vrijednosti za našu ekonomiju i za naša društva. E, prometni sektor je tu jasno sektor gdje postoji e, potencijal jedne takve dodatne vrijednosti koje možemo razviti prije svega što se tiče sigurnosti, uprave prometom i zaštite okoliša. Što se toga tiče, komisija je u potpunosti uvjerena u to da je potrebno razviti dijalog između svemirskog sektora i nesvemirskih sektora, prije svega kada se radi o pitanjima prometa. U tom kontekstu je isto tako važno precizirati da E, je upotreba svemirske infrastrukture, dakle europske svemirske strukture, nešto s čime ćemo nastaviti kako sa Galileom imamo 18 satelita koji su u orbiti, a u prosincu 2017. godine i u 2018. godine ćemo lansirati još dodatnih 5 satelita, to jest 8 e, dodatnih satelita, što će još poboljšati sam sustav. Osim toga, svemirska strategija je svakako jedan sastavni dio naših napora da poboljšamo prisutnost Europe u svemiru i da osiguramo siguran i nesmetan pristup e, svemirskim uslugama e, onim važnim e, sektorima u našem društvu poput prometa. Istraživanje i inovacija također tu igraju vrlo važnu ulogu u toj strategiji. Trenutno Europska komisija radi na provedbi strategije i mi namjeravamo konzultirati sve zainteresirane dionike sa ciljem da imamo e, prošljen dijalog kako bismo odredili prioritete i razjasnili koja je uloga svakog od dionika i svakih od institucija, posebice parlamenta, vijeća, država članica, e, Europske agencije za svemir. E. I u tom smislu je mišljenje vašeg odbora svakako dobro došlo kao i svi doprinosi koje želite uputiti komisiji. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospođo Kremije. Dajem riječ e, ponovno gospođi Majsne, izvolite. Da, hvala vam lijepa, hvala i na svim komentarima, već sam prije rekla da sam e, pregledala amandmane i sigurno sam da ćemo naći dobre kompromisne amandmane i e, dosta, e, dosta veliki konsenzus. Zato što želim reći da su svi naglasili tu važnost. Mislim, na promet e, neki gledaju kao nešto što je samo po sebi razumljivo za jedinstveno tržište i što se dosta zanemaruje, ali zapravo sveukupna digitalizacija i tehnološki napredak i na često se zaboravlja koliko je to važno i koliko to ima utjecaja na naše prometne tokove. I stoga je važno da mi pri odboru za industriju predam ovo mišljenje. Ja ću isto tako pokušati pripaziti da se u nadležnom odboru e, naše mišljenje uvaži. Ja sam članica i u tom odboru za industriju i stoga ću na to pripaziti. Mislim da i drugi kolege mogu u tome sudjelovati kako bi naše mišljenje dobilo dosadnu težinu. Veselim se to tako i sastanku koordinatora, to je dakle sljedeći tjedan, kao što sam rekla, 10. svibnja, a do tada ćemo vam isto svima i podastati već kompromisne amandmane kako bi se svi to mogli pogledati. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospođo Majsner. 30. svibnja ćemo držati glasanje. Eto, to je informacija za vas za planiranje. Nastavit ćemo sa Europskom strategijom za mobilnost s niskom razinom emisija. Izvjestitelj je Bas Eichhout. ćemo mu sada riječ, a zatim ćemo dati riječ svim izvjestiteljima u sjeni. I onda ćemo vidjeti i od komisije što ona misli o tome. Gospodin izvjestitelju, dobar vam dan, dajem vam riječ, izvolite. Merci beaucoup, Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Komisija je zamala da započnem polako kako bi vam se mogli pridružiti s obzirom da ih je iznenadila brzina rada našeg odbora. Dakle, započet ću vrlo polagano kako bi komisija mogla polako uhvatiti korak. Ova i ovo izvješće na vlastitu inicijativu ključno izvješće koje postavlja program za budućnost našega transporta. A ta budućnost vodi se razmišljanjem kako se pobrinuti da postoji budućnost transporta, ali istodobno da ispuni izazove, osobito klimatske izazove, koji se pred nas postavljaju. Zbog toga se to naziva strategija za mobilnost s niskom razinom emisije. I tu se pozivamo na strategiju koju je komisija objavila prošli tjedan, a ovo je reakcija parlamenta na to, reakcija koja će svakako utjecati na zakonodavni proces koji možemo očekivati od komisije, tako da u tom smislu znamo da se ne radi o zakonodavnom izvješću, ali da postavlja okvir, program usmjerenje kamo parlament smatra da bi se budućnost našeg transporta trebala e, kretati u svjetlu klimatskih promjena. Dakle, tu smatram da je zbog toga vrlo važno što ćemo učiniti. Znamo i samo konteksta već da odbor za Envi piše mišljenje gdje su i gdje imaju isključivu nadležnost za nekoliko pitanja Znamo točne brojeve oko standarda za CO2 za kamione, automobile i kombije i u krajnjoj liniji od njima će odlučivati odbor Envi, ali kao što vidite izvjestitelj je smatra da ne može barem pisati izvješće da se ne spomenu barem te teme, iako znam da u krajnjoj liniji e, ono što odbor Envi kaže da ćemo to slijediti. Ovo je također prva razmjena mišljenja o izvješću. Imali smo jedno saslušanje u Ožujku gdje smo saslušali nekolicinu stručnjaka i različite sektore te vidjeli kako oni doživljavaju budućnost svojih sektora i upravo tako sam i strukturirao ovo izvješće s obzirom da sam izvestiteljima u Sijeni obećao a s njima sam imao prvi sastanak u veljači u Strasburu, ako se ne varam, čini se kao da je bilo davno, ali imali smo dakle jedan početni sastanak izvjetitelja u Sjeni. Što se konteksta tiče, komisija će vjerojatno reagirati na to. Radi se o tome sa kakvim izazovima se susreće transportni sektor ako pogledamo to iz perspektive klimatskih promjena. I tu moramo naglasiti da komisija i dalje radi na temelju priopćenja iz 2011. za koje svi znamo da je zastarjelo. Komisija je sama čak obećala e, ponuditi novu dugoročnu strategiju i kao što je i utemeljeno u Pariškom sporazumu. Svaka potpisnica dakle, treba dati svoje predloge do 2050. kako će stvari izgledati. Trenutno priopćenje iz 2011. dakle cilja na ukupno smanjenje od 80% do 2050. Što je prilično nisko što se tiče ispunjavanja scenarija od dva stupnja, a po tim scenarijima od 2 stupnja, ako pogledamo iz IPCC-a statistike, to znači da imate e, šansu od dvije trećine da ostanete ispod dva stupnja tako da te komisija koristi e, taj jedan niži pristup. Znamo da su ciljevi postavljeni više, ciljeva na mnogo ispod dva stupnje, čak se razmatra pet stupnjeva scenarij, što znači da su izazovi za cijelo gospodarstvo veći, intenzivniji na što smo očekivali, barem u planu rada iz 2011. nam. Kada će komisija zapravo dati novi dugoročni plan rada nije potpuno jasno, ali <clears throat> čekuje se 2018. 19. Vidim da mi signaliziraju iz komisije da je to više ili manje točno. Naravno, to znači da su ciljevi za transportni sektor izazovni, zbog čega ovdje spominjem da se moramo pobrinuti da gdje je moguće transport bi trebao se približiti e, nula postoje emisija do sredine stoljeća, barem onaj dio transporta za koji znamo da je to doista moguće, a tu mislim prije svega na putnički prijevoz, ne ciljem na druge oblike prevoza poput avijacije ili pomorskog prevoza kojima će situacija biti malo izazovnija. Jedna od suštinskih rasprava koju moramo povesti je jedinstveni uvjeti, jednaki uvjeti za sve što trenutno nije slučaj između pojedinih oblika prevoza i ukoliko želimo punu, stvarnu intermodalnost u našem prijevozu, moramo se pobrinuti da postoji jednako određivanje cijena vanjskih troškova koji ulaze u sistem na jednak način. A to je da kako jedna od osnovnih tema bare sam je ja tako definirao, sve je to vrlo kratko, jasno mi je, ali ako pišete na izvješće na vlastitu inicijativu, morate se povidnuti pravilima parlamenta i na temelju mišljenja tajništva razvukao sam stvari što je više moguće kako bismo punu viziju mogli dati razvoja transportnog sektora. Ali možemo da kako očekivati i amandmane izvjestitelja kako bi se detaljnije objasnila neka pitanja gdje je potrebno. Dakle, pošteno i učinkovito određivanje cijena je važan dio izvješća Spomenuli smo i izazove logistike, digitalizacije, što je svakako važan dio toga da se pobrinemo da naš prevoz bude učinkovitiji i tu se radujem i reakcijama s drugih strana. A za kraj izvješća imamo par općih stvari o budućnosti pojedinih sektora gdje mislimo da se nalaze ključni izazovi ali eto, to bi bila nekakva struktura i radujem se što će me izvjetelji u sjeni da dopuniti i dati još detalja za pojedine sektore. Pokušao sam biti što je konkretniji moguće, jer ono što je važno je da smo mi u Europi sjajni u komunikaciji, a vrlo nejasni što se tiče što onoga što očekujemo od dugoročne budućnosti. Na krajnjoj liniji ipak se sve svodi na to što očekujemo zakonodavno govoreći i kakve ciljeve i ambicije si možemo postaviti. I tu bih naglasio da ako se obratite pojedinim sektorima, od njih ćete sve više i više čuti zahtjeve onih koji odnose politike, da trebamo pružiti smjernice, u kojem smjeru se krećemo. Dajte nam sigurnost, da znamo kamo Europa ide kako bi ulagači znali u kojem smjeru ići. I to mislim da se može vidjeti u izvješću, da to pokušavam učiniti, pokušavam biti što je konkretnije i moguće kako bismo izbjegli još nešto, još neko nejasno priopćenje kojem će svi pljeskati i završit će u ladicama. A ovo je trenutak gdje možemo dati konkretne smjernice o tome što očekujemo, zbog toga sam unio i brojke u same e, ciljeve i to bi također trebalo uključiti u raspravu i dakle zanimaju me doista reakcije izvestitelja u sjeni da vidim u kojem smjeru ćemo se kretati, a ovo ovaj će izvješće u krajnjoj liniji biti i smjernica vodilja komisiji za njihov zakonodavni prijedlog. Tu ću stati. Nadam se da sam bio dovoljno spor da nam se i komisija pridruži. Eto ga, barem smo dobili jedan palac prema gore. Hvala. Donc je donne Hvala vam. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Salini. La... Mm. Hvala vam. Ideje izvjestitelja su nešto što svakako možemo podržati. Neke praznine moramo popuniti, neka siva područja u priopćenju komisije gdje pokušavamo doista izraditi sve detalje kako bismo svima koji će pokušati shvatiti kako ćemo doista smanjiti emisiju o transportu u budućnosti točno može znati što se planira. Također pravila nećemo moći e, redefinirati u samom izvješću poput ovoga. Izvješće na vlastitu inicijativu e, nije regulativa, tako da je pretjerano ići u odviše detalja. Moramo vidjeti koliko je detaljno koliko je smisleno ići u tolike detalje u izvješću. Još jedna stvar koju je izvestitelj s pravom rekao je da trebamo dobro razumijevanje toga kako se povezati s radom odbora Envi. Imamo preklapanje važnih nadležnosti ovdje, energetska učinkovitost, biogoriva i tako dalje, na što je isključivo u nadležnosti odbora Envi i tu sam pokušao izraditi stajalište kroz amandmane jer mislim da ne možemo ne reagirati na neka od tih pitanja, pa ćemo morati tu inteligentnu strategiju zauzeti. Važna točka gdje će EPP pokušati e, okupiti dionike u kompromisima je tehnološka neutralnost. Pred nama je svakako veliki izazov u tom smislu a reakcija na njega mora biti takva da se stavi otvorene cijeli niz mogućnosti za industriju i da se obrati dovoljna pažnja i investicijama u električna vozila. Dakle, mislim da postoji velik broj područja gdje moramo razmotriti kako zajamčiti i inovaciju i zaštitu okoliša. Hidrogenska vozila, vozila dakle na vodik, e, hibridna vozila i sve druge tako, tehnologije oko kojih moramo biti neutralni i dopustiti svima da se podjednako razvijaju. Što se bio goriva tiče, doista me šokiralo negativno koliko snažno komisija poziva da odustanemo od prve generacije biogoriva i to bez ikakvog postupnog prelaza pređemo na drugu generaciju. Mislim da prelazak na drugu generaciju je dobar izbor, s time se slažemo, ali to mora biti postupno. Prečesto vidimo zemlje koje e, rade na okolišnim ciljevima koje su teoretski svakako hvale vrijedni, ali to pokušavaju odjednom ostvariti, a ne postepeno i tada moraju ići unazad, što znatne troškove uključuje. Dakle, taj postupan pristup mora biti pristupan, prisutan kao i socijalno pitanje. 500 tisuća ljudi radi u Europi u industriji biogoriva, s time se isto moramo pozabaviti, imamo jasne ciljeve unutar kopa 21 i moramo razmišljati o socijalnim i industrijskim posljedicama našeg grada. Što se općeg pristupa tiče, imamo neke detaljnije ideje u koje sada neću ulaziti. Brine nas podosta pristup zrakoplovnom sektoru i novi ciljevi koje smatramo da moraju biti uravnoteženi. I u obzir moramo uzeti i potrebe svakog oblika prijevoza Imali smo svega jedan sastanak izvestitelja u Sijeni za sada, u Strasburu u Veljači, tako da još nismo potpuno definirali sva pitanja koja su pred nama. Hvala vam lijepo. Gospođa Raslote. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice, ovdje sam. Poštovani kolege i kolegice, kao prvo bih htjela zahvaliti gospodinu eh, Eichhautu na mm, ovom izvješću i na suradnji. Ja se slažem svakako s njim da su nam potrebne ambicije i veliki napori kako bismo u eh, transportnom sektoru stvarili te ciljeve. Ciljeve iz Pariškog sporazuma, ali isto tako i eh, ciljeve iz bijele knjige o smanjenju emisija. U kontekstu mnogih trenutnih i prošlih e, zakonodavnih inicijativa bih ja zatražila da o ovoj inicijativi se snažno podijelimo za dekarbonizaciju prometa kao Europski parlament i da naravno tražimo i smanjenje e, plinova koji su štetni za zdravlje. Dok ćemo zasigurno još mnogo raspravljati o pojedinim točkama u izvješću, ja bih htjela već sada naglasiti da smo pozitivni prema općenitom pristupu kojeg je zauzeo izvjestitelj. U izvješću se već govori o mnogim ključnim točkama, primjerice zahtjevom za e, koncentriranim istraživanjima vezano uz motore i pogone sa niskom razinom emisija. Također imamo i načelo zagađivača kako bi doista oni koji zagađuju i snosili trošak svega toga zahtjev da imamo stroge granične vrijednosti za osobna vozila i za lagana komercijalna vozila, onda na kraju i za teška komercijalna vozila se također tu sadrži, a isto tako se i naglašava urbana mobilnost sa time da je cestovni promet u gradovima središnji problem i da imamo jaku gustoću, e, jak u jake kratke puteve koji se prelaze u gradovima i da je to jedna šansa za nove tehnologije. Još bih nekoliko pitanja poboljšala i ispravila. U izveću se kaže da će u budućnost e, promet i mobilnost se svačati kao usluge, što znači da bismo se barem kratko trebali osvrnuti na to što će e, dovesti kao posljedice to za potrošače i poduzeća vezano uz e, socijalne posljedice, dušne posljedice. Isto tako, za mene je važno da e, imamo nove oblike energije, nove oblike pogona koji će biti vrlo važni za dekarbonizaciju i zbog toga ne bismo trebali samo se fokusirati na alternativna goriva, već isto tako i općenito razmišljati o električnoj mobilnosti ili o vozilima koje voze na čelije. E, vrlo važna perspektiva je svakako to da želimo smanjiti štetne emisije, to je naš krajnji cilj, e, neovisno s kom tehnologijom ćemo to postići. Kao socijaldemokratkinja ja sam uvjerena u to da je održiva mobilnost nešto što se mora organizirati u okviru e, urbanog prometa, što znači i javnog prijevoza, što znači da tu moramo pripaziti isto tako i na to kako se upravlja i planira javni prijevoz. Veselim se danju suradnji sa gospodinom Eichhautom na ovom izvješću. Hvala vam. Merci à vous. Hvala vam. Foster ima riječ. Hvala vam. Uh, u ime moje kolege gospodina Zila reću da postoji broj, uh, veliči broj stvari koje ćemo rado podržati, kao i digitalizaciju prijevoza, mm, bolje koncepte vezano uz multimodalnost i niska razina emisije je svakako sjajan cilj. Mislim da države članice idu u dobrom smjeru. Naši veći gradovi također naporno rade na tome da minimiziraju zagađenje i sve te stvari. I postoje tu pravila koja su postavljena i koje ljudi pokušavaju se pridržavati. Što se nekih točaka tiče, e, u izvješću osobito me ne iznenađuju i mislim da je lijepo reći zauzmimo pristup jedan za sve, no nije moguće tako nešto jer se mora u obzir uzeti pojedine zemlje, zahtjeve u državama članicama, zemljepisna ograničenja. Namjera je dobra, no nije uvijek moguće. Uz to isto vrijedi za takozvane jedinstvene uvjete za sve. Ako živite u sjeveru Švedske, situacija je drugačija nego u srednjoj Italiji kada se pokušava ljude transportirati od A do B. Također ne eh, podržavamo eh, naplate, a za automobile vezano uz udaljenost, svojevrsni ETS za automobile. Mislim da je na državama članicama da odluče što žele učiniti, da li će imati nadoplate za prometno zagušenje ili drugačije sisteme za svoje gradove i gradiće. Ne mislim da je na Europskoj uniji da odlučuje što bi se tu trebalo raditi. Također mislim, što se tiče pomorskog prevoza, da IMO će svakako ponuditi svoj vlastiti sistem trgovanja emisijama jer i preporučujem im da to doista i učine jer ako stvari prepuste ovom parlamentu na kraju ćemo imati program koji se neće pridržavati i završimo ćemo jednakom neredu kao i sa sistemom za zrakoplovstvo što me preno, dovodi odmah do zrakoplovstva. Mislim da je ovdje vrlo razočaravajuća situacija. Napada se uloga regionalnih aerodroma. Ovaj odbor podržava regionalne aerodrome. O njima ovisimo i dio razloga je što smo imali niz izvješća zapravo već o tome jer su iznimno dobri i uklanjaju dio prometa iz velikih čvorišta i svako su povoljni za potrošače. Također me je zabrinulo inzistiranje, e, uzimajući obzir da trenutno raspravljamo unutar komisije i kao me vezano uz nove globalne mjere Corsair, Corsia, da se inzistira na tome da zadržimo stari europski sistem ETS za zemlje EA, što svakako nije stajalište koje ću ja podnositi kao izvjestiteljica, s obzirom da imamo naravno međunarodne letove iz između tih zemalja i ne želimo različite sisteme. Dakle, postoji svakako dobrih točaka. E, mislim da je sve skupa previše organizirano iz perspektive odbora Envi. I čini mi se da je previše e, pokušava sankcionirati transportni sektor. Svi smo svjesni izazova koje je pred nama u ovom sektoru i svi naporno na tome radimo. Naravno, stvari moraju biti održive, ali moramo istodobno biti realni vezano uz što možemo učiniti, što ponuditi bez da zapravo kažnjavamo ili moraliziramo bilo koga tko se ukrca u zrakoplov ili na brod ili posjeduje automobil, jer u stvarnom svijetu moramo pronaći smislene načine napretka i vremenske okvire unutar kojih tehnologija može držati korak sa onime što mi želimo ostvariti. Dakle, imat ću određeni broj komentara, nadam se da će ih izvjestitelj prihvatiti, jer zapravo mislim da i održavam neke od komentara drugih kolega. E, lijepo je raditi na ovakvom izvješću, ali vrlo je važno da izvjestitelj sasluša komentare koji dolaze od strane odbora. Hvala. Hvala vam.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 Ja ću govoriti na nizozemskom jeziku, s obzirom da je izvjestitelj također nizozemac. E, Dopustite mi da mu zahvalim na ovom izvrsnom nacrtu izvješća. Drago mi je da je tu obuhvatio sve vrste prometa. Cestovni promet je također vrlo važan u ukupnom udjelu emisija, ali to ne znači da bismo trebali ignorirati ostale, dakle, zrakoplovstvo, pomorstvo i tako dalje. Isto tako mislim da moramo imati na umu da se primjenju načelo da zagađivač plaća. Također je sam rekao da su potrebni jednaki uvjeti za sve, da je potrebno da postoji poštena konkurencija između različitih vrsta prometa. Osobno se zalažem za to da razgovaramo dakle o izuzećima za PDV za zrakoplove i u međunarodnom kontekstu s obzirom da ćemo za samo dvije godine u Europi najvjerojatnije imati situaciju u kojoj ćemo imati Hisro kao veliki, veliko čvorište, prometno čvorište. Nadalje mislim da bismo trebali imati jedan e, širi pristup, da nije dovoljno samo spomenuti udaljena područja. Što se tiče noćnih vlakova kao alternative, ne mislim da je to dobro rješenje. Želimo li poboljšati povezanost uh, unutar Europe u 21. stoljeću, ne bismo se trebali oslanjati na rješenja iz 19. ili 20. stoljeća. Što se tiče zrakoplovstva, naš odbor za promet uistinu bi trebao staviti naglasak na jedinstveno europsko nebo. U konačnici ćemo na taj način ostvariti stvarne prednosti u smislu zaštite okoliša. Što se tiče električnih automobila, s time se slažem. Slažem se i sa onim kolegama koji su govorili o tehnološkoj neutralnosti. Mislim da je ovo uistinu dobar početak i istovremeno ne mislim da bismo trebali imati zacrtane ciljeve za proizvođače automobila dakle da određen postotak automobila koji se proizvode budu električni automobili. Što se tiče kamiona, pitanje je da li to znači da bi onda 25% proizvedenih kamiona također trebali biti e, električni kamioni. Nisam siguran uopće postoji li takva tehnologija za velike kamione. Mislim da mi možemo pomoći e, u poticanju proizvodnje električnih automobila, dakle postoje mogućnosti kao što su razne porezne olakšice, e, to već imamo u Norveškoj i u Nizozemskoj. Međutim, mislim da bismo e, trebali najviše staviti naglasak na potrebnu infrastrukturu. Ljudima bi trebalo biti lakše doći do postaja za punjenje električnih vozila. Zadovoljan sam ovim izvješćem Izvjestitelj On govori tako, također i o digitalizaciji, što mi se čini važnim pitanjem, i govori o održivosti prometa. Postoje ovdje još neki drugi primjeri. Ukoliko želimo da promet bude održiv, to ne smijemo doživljavati kao prijetnju nego da pače kao nešto što nam može ponuditi razne mogućnosti. I mislim da bismo se mi u Europi trebali usredotočiti na to. Ja se radujem dalje suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima o sjeni. Mislim da je ovo vrlo važna strategija. Europska komisija tu pomalo odugovlači čitav proces i mislim da bismo trebali biti ambiciozni mi ovdje u Europskom parlamentu. Hvala vam.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 mi se dopada ovo što je rekao kolega Eichhout. Općenito bih htjela reći sljedeće. Htjela bih da imamo otvorenu raspravu kada je riječ o pitanjima povezanima s prometom i klimatskim promjenama. Mislim da bismo trebali analizirati situaciju. Jasno je da treba uzeti u obzir čitav sektor i da nema nekog magičnog rješenja i da ćemo tako doći do najboljeg rješenja koje je politički prihvatljivo i koje također uzima u obzir razne granice. Što se tiče eh, dugoročne situacije moramo imati u vidu e, gospodarsku krizu, ali isto tako i situaciju drugdje u svijetu. Mislim da bi Europska unija trebala biti smjena i unijeti neke promjene u prometni sektor, u logistiku, a u ostalom tako ćemo vidjeti i kakve su posljedice naših odluka na okoliš. Želimo li uistinu spasiti planet, nije dovoljno da samo dajemo izjave. Moramo poštivati odredbe sporazuma iz Pariza. Rekli smo da se zalažemo za spašavanje planeta, ali bitno je da se odluke donesu sada, da ih ne odgađamo. To znači da svi moraju djelovati u svojoj zemlji, jer u protivnom e, će se problemi vezani s klimatske promjene samo pogoršati. Treba nam jedna globalna studija e, koja će dati prikaz čitave situacije. To dakle, obuhvaća i ekonomske aspekte i mislim da moramo pokazati da imamo volju da, i da želimo djelovati i e, moramo se pomalo udaljiti od e, korištenja fosilnih goriva ukoliko želimo postići klimatske ciljeve. Nadalje, trebali bismo analizirati situaciju u socijalnom smislu, dakle iz perspektive zapošljavanja i radnih mjesta trebamo donositi odluke vezano uz različite vrste prometa i trebamo više ulagati u one vrste prometa koje bolje vode računa o zaštiti okoliša. To su dakle to su dakle različite vrste prometa za budućnost. Što se tiče smanjivanja emisija CO2, to je također područje koje moramo vrlo ozbiljno uzeti u razmatranje. Ja ću osobno predložiti nekoliko amandmana u svrhu izmjene ovoga teksta. Pritom mislim na digitalizaciju, na promicanje određenih e, vrsta prometa i nadam se da ćemo svi zajedno postići to da se sve vrste prometa jednako uzmu u razmatranje kako bismo smanjili negativne posljedice za okoliš. Ja sa velikim nestrpljenjem iščekujem daljnju raspravu u sljedećih nekoliko mjeseci i uvjerena sam da ćemo na kraju doći do pozitivnog rezultata. Hvala gospođo Ajuto, izvolite. Hvala. Hvala vam. Dame i gospodo, naš klub zastupnika pozdravlja ovu inicijativu Mi smatramo da ona neće imati velikog utjeca s obzirom da je riječ o izvješću na vlastitu inicijativu. Dobro je da se svi podsjetimo na obveze preuzete temeljem sporazuma iz Pariza. Potrebni su nam konkretni rezultati. Tranzicija prema mobilnosti s niskim razinama emisija. To bi trebala biti prilika za proizvođača automobila i ne bi se trebalo doživljavati kao problem ili kočnica za daljnji razvoj. Tako da mislim da bismo toj problematici trebali pristupiti na taj način. Ne možemo dalje odlagati provedbu ciljeva iz Pariza i mislim da se trebamo opredijeliti i donijeti neke teške odluke. E, mi smo predložili neke amandmane u ime našega kluba u odboru Envi, a pokušat ćemo ih e, predložiti i ovdje. Dakle, želimo podsjetiti da 96% prometa da se odvija zahvaljujući konvencionalnom gorivu, a 23% emisija otpada na sektor prometa. Dakle, trebali bismo se pozabaviti pitanjem električnog prijevoza. Što se tiče privatnog sektora, mislim da on može dati dobar doprinos e, smanjenju emisija. Ne može to učiniti samo privatni sektor, ali mislim da tu može doći do najvećeg smanjenja ukupnih emisija. Vjerujem da će komisija razmotriti ukidanje subvencija za biogoriva. Mislim da je za to potrebna jedna smjerna strategija da bismo do 2020. godine smanjili izravne i neizravne subvencije za kupnju goriva. Tri države članice sada su u postupku, odnosno prijetim e, postupak e, radi povrede prava Europske unije zbog prekoračenja emisija. To je nešto što utječe izravno i na zdravlje europskih građana. Uostalom vidimo svakog dana broj e, smrtnih slučajeva vezanih uz tu problematiku. Također bismo trebali razmotriti metodologiju za električne automobile do 2020. godine. Dakle, potrebna infrastruktura e, koju zahtjeva ovaj novi oblik mobilnosti. To se odnosi ne samo na javni, nego i na privatni sektor. Jedna trećina zagađenja dolazi iz privatnih automobila. Ukoliko želimo utjecati na smanjenje tog postotka moramo raditi na tome da se više koristi javni prijevoz. A to bi značilo i e, javni prijevoz s nultom stopom emisija. U ovom izvješću se nalaze neki vrlo zanimljivi prijedlozi u tom smislu. Dakle, trebali bismo uključiti i tijela lokalne samouprave u promicanje održivog gradskog prijevoza. E, to su neke od tema koje ćemo obraditi u našim amandmanima, a nastojat ćemo također podržati ovu inicijativu. Riječ je o vrlo hrabrim političkim odlukama i ćemo sve od sebe da ih podržimo. Izvolite. Hvala. Predsjednice, u ovom trenutku nemamo e, točne podatke o smanjenju emisije, međutim u ovom izvješću se nalaze neka zanimljiva razmatranja i želim zahvaliti izvjestitelju i ostalima koji su uzeli riječ. Dakle, e, definiranje maksimalnih normi za emisije CO2 za sve vrste prometa je potrebno, posebno za kamione Dakle, djelovanje na europskoj razini već bi dalo značajne rezultate. Osim toga, tu postoje brojne poticajne mjere koje bi omogućile e, dakle, različite, koje bi omogućile da se postignu poboljšanja kroz različite vrste poreza. E, veliki, dio veliki postotak e, goriva koje se koristi su goriva iz posebnih izvora. Dakle, Europska komisija je pokazala u kojoj mjeri je čisti dizel, dakle kako se on koristi. Mislim da se ne mogu razdvojiti problemi vezani uz emisije CO2 i uz druge, uz emisije NOx. Ukoliko želimo zamčiti dobru kvalitetu zraka našim građanima, treba nam jedna odlučna politika kada je riječ o alternativnim vrstama prometa. Moramo podržati izgradnju infrastrukture te e, vozila koja se koriste drugačijim alternativnim vrstama goriva i to uz cijenu koja je priuštiva ukoliko želimo dati odgovor na sve izazove. Madame Monsieur Piper, c'est à vous. Gospodine Piper, Ja, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. U ovom izvješću doista imamo mnogo dobrih razmišljanja vezano s to kako bi mogla izgledati strategija za e, budući prometni sektor uz nisku razinu emisija. Jedino što mi nedostaje je jedno poglavlje, naime poglavlje o konkurentnosti prometnog sektora. Govori se samo o kvotama, o stvarima koje želimo postići u gradskim središtima, naravno bez političkih ciljeva, to je jasno, ali kako će se to eh, odraziti na konkurentnost prometnog sektora, to ne znamo, a njih zapravo ovdje zastupamo u odboru, mi nismo odbor za okoliš. I tu bih još jednom apelirao na kolege da dodamo 3-4 članka o tome. Rado ćemo u tom smislu podnijeti amandmane i tu želim podupeti i mog kolegu gospodina Salinija koji je već govorio u istom smislu. Još jedna druga stvar mi je upala u oči. Jako se sada krećemo prema električnoj mobilnosti, želimo uvesti sintetska goriva, to je sve u redu. Mislim da to trebamo čak još i više podupeti jer će to se ostvariti mnogo brže nego što mi to mislimo zapravo, ali to sve dovodi i do toga da ćemo potrošiti mnogo više električne energije nego dosad. S drugim riječima, kako to se može pomiriti s time, dakle, da zeleni traže 40% uštedu električne energije u jednoj drugoj strategiji, što se odnosi i na zelenu energiju. Dakle, dragi kolege zelenih, to se ne može pomiriti vi ne možete budućnost Europe u odboru za promet opisati e, kroz ružičaste naočale, a onda istodobno oduzeti samom sektoru zrak koji dišu. Dakle, u tom smislu ćemo podnijeti isto tako nekoliko amandmana. Merci, monsieur Piper. Monsieur Damasmaker, c'est Hvala, gospodin Damasmaker, izvolite. Izvolite. Hvala vam. Ja sam e, iz Flandrije, tako da ću i ja govoriti nizozemski kao i kolega. Hvala ti vas na uloženom trudu na izradi ovoga izvješća. Mislim da je to korak u pravom smjeru. Ja sam izvjestitelj u Sjeni u odboru Envi. Pa ću vam također dati i neke informacije o amandmanama koje sam tamo predložio. Odbor Envi se ne bavi samo pitanjima zaštite okoliša, nego i ljudskog zdravlja, da kako da je, su niske emisije potrebne za ispunjavanje ciljeva povezanih s tim problemom, a isto tako i smanjenje dakle broja smrtnih slučajeva koji su povezani sa zagađenjem zraka i u tom smislu promet također ima važnu ulogu. Što se tiče elektrifikacije, Pozdravljam e, ono što su rekli kolege, a to je da želimo da se na učinkovit način koriste električna vozila. Ukoliko se želimo uistinu prebaciti na električna vozila, morat ćemo ulagati u obnovljive izvore energije, u zelenu proizvodnju električne energije, a za to je potrebno uložiti u infrastrukturu. E, države članice su trebale donijeti nacionalne akcijske planove vezane uz ovu strategiju. Devet ih to još uvijek nije učinilo. Naglasak nije samo na električnoj energiji iz akumulatora, tu su potrebne i alternativni izvori kao što je vodik i moramo imati više istraživanja kako bismo potaknuli inovacije. Dakle, ne možemo imati situaciju u kojoj biramo između dvije mogućnosti. E, uostalom tu je isto tako i model e, kružne e, ekonomije. Dakle, i pitanje je na koji način će se to odraziti na ovu situaciju. uistinu mislim da bismo trebali staviti naglasak na upravljanje na nacionalnoj razini i vidjeti na koji način su ovo uključene lokalne i regionalne vlasti. U Antwerpenu mi e, sada imamo zone s niskim emisijama, a isto tako postoji veliki e, potencijal temeljem porazuma gradonačelnika. E, mi u našoj regiji također razmišljamo o tome na koji način možemo iskoristiti prilike koje pružaju riječni putevi. Dakle, ako u potpunosti iskoristimo te riječne vodene puteve, onda bismo mogli promet skrenuti sa cesta. A razmišljamo li o održivim načinima korištenja tih vodnih puteva onda moramo razmišljati o tome da budemo fleksibilni. Neki lokalni problemi mogu se riješiti samo lokalno, jer u protivnom e, bi se moglo dogoditi to da se inovacije ne iskoriste na odgovarajući način. Isto tako imamo i direktivu o o dakle rijekama. Dakle, trebamo e, trebamo razmišljati o infrastrukturnim projektima koji su potrebni. Gospodin Bach, hvala vam. Mislim da više ne moram se osvrnuti koliko nam je važan taj dosije, to je općenito poznato, a kao drugo izveste u Sijeni i e, već nekoliko kolega je mnogo od toga već objasnilo. Izvješće kolega Ajkauta bih ja podržao te bih rekao da je on načelno obavio dobar posao. Ali još bih naglasio nekoliko točaka. A to je sljedeće. Načelo da plaća onaj ko onečišava. Ako doista želimo postići promjenu u mentalnom skopu i u razmišljanju, onda moramo se držati tog načela da korisnik plaća, to jest da plaća zagađivač. Što se tiče biogoriva, tu podržavam kolegu Salinija koji je govorio o takozvanom phasing outu, dakle postupnom uklanjanju. Mislim da smo potaknuli poduzeća, već e, prije nekog vremena smo stvorili poticaje za ulaganje u biogoriva i ne možemo sada samo tako preko noći reći da je sve to bilo uzalud i da promijenimo sada strategiju. Mi moramo postići kroz odgovarajuće vremensko razdoblje e, taj phasing out. Biogoriva su na to tome vrlo važna, biogoriva druge i treće generacije, to je važno i po pitanju kružnog gospodarstva. I stoga mislim da će to u budućnosti biti vrlo važna tema. Automobilski lobby e, sada vrlo aktivno radi, to znamo. Nedavno je povjerenik Ševčović na jednom sajmu rekao da će se raditi o velikim financijskim sredstvima tu. Ja mislim da bismo mi to trebali ozbiljno shvatiti i da dakle treba pomoći željeznicama i pomorskom prometu. Tu mislim na e, onoj, inicijativi da se prebaci promet na željeznice i da bi njima trebali pružiti jednaku podršku kao i automobilskoj energiji. Moja zadnja točka tiče se toga koliko su važni sporazumi u okviru IMO-a i ICAO-a. Ti sporazumi su trenutno vrlo skromni, posebice ICAO, a IMO je ponovno odgodila odluku o tome i mislim da bi tu Europska unija trebala e, svu svoju energiju iskoristiti e, da bi se donijeli ti sporazumi kako bi ti sporazumi bili hrabri i ambiciozni Inače nećemo zajamčiti jednaka pravila za sve. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Bahe, gospodin Telička, vi ste. Hvala vam gospođo predsjednice, ja neću govoriti nizozemski. Vidim tu veliku koaliciju, ali ja ću nastaviti ako mi dopustite ovako. Kao prvo ispričavam se što ću odmah nakon što vam iznesem svoje primjedbe morati napustiti sastanak. E, primam sa gospodinom Tajanijom jednu službenu delegaciju, pa moram biti tamo. Samo nekoliko primjedbi. Mislim da ima dosta dobrih točaka s kojima se možemo identificirati, ali s druge strane postoje i nekoliko problematičnih točaka i stoga e, mi je drago da gospodin Arkaut nije izvestio za ovo i u Envi, da ga nećemo vidjeti s obje strane. O čemu se tu radi? Ovo nije nešto što se tiče samo ovog izvješća, to je nešto što se zapravo događa prečesto. Da, u našim izvješćima ili amandmanima iznosimo ambiciozne želje koje su možda neki već istražili nekim studijima negdje drugdje, ali da mi to u samom odboru ne provjerimo. Mi imamo priliku za to, vi, mi imamo službu za to, EPRS, i možemo vidjeti što bi značio taj postotak 20-25% električnih automobila na industriju. Možda bismo mogli već iskoristiti taj alat i dati provjeriti neke od tih prijedloga u našem, našoj vlastičoj službi. Kao drugo, imao sam još jednu drugu poteškoću. Naime, u ovom izvješću radije iznosimo jednu politiku kažnjavanja, a ja tu ne vidim samo ravnotežu, ne vidim e, s druge strane poticaje što bi dovelo do tehnološkog razvoja. Ja sam siguran da se gospodin Ekot zalaže za inovaciju, ali mislim da to trebamo odraziti i u izvješću. Kao treće, moram reći da mi je stavak sedmi isto dosta težak za shvatiti. Tu tražimo reviziju strategiju zakoplovstvu. Ali ja ne razumijem odnosi li se ostatak stavka na to, jer s stavkom stavka, nemam problema. Teoretski gledano, naravno, ako su željezničke infrastrukture tu, onda se to može predvidjeti. Ali ako ne, ne, to bi možda trebalo precizirati. Zatim što se tiče EFSI-a. Opet, mislim da imamo trenutnu situaciju i ono što gospodin Ekot predlaže, a između toga je velika razlika. EFSI bismo trebali ograničiti samo na one projekte s kojima bismo doprinijeli borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, vidim da on to naglašava i mislim da to možemo spomenuti, ali mislim da s time ide predaleko, a i po pitanju nekih drugih točaka. Samo kratko imat ću još nekoliko dodatnih točaka, ali to ću izneti u amandmanima i nadam se da će ti amandmani biti uključeni kako bismo imali realističniji, uravnoteženiji, ali istodobno i ambiciozan e, prijedlog za koji ćemo moći dobiti dostatnu podršku u odboru. Hvala vam lijepa gospodine Telička, gospodin Bim van de Kamp. Izvolite. Eh, mevrouw de voorzitter, ik ga ook eh, natuurlijk door in het... Gospođo predsjednice, ja ću naravno isto tako govoriti nizozemski. Vrlo mi je drago da je D66 ponovno tu, da govorimo ponovno nizozemski. To samo može biti dobra vijest za kabinu broj 5 mislim da stoga možemo nastaviti s time. Nakon što je sad teško govori na engleskom, ali eto šalu na stranu. Mislim da je okvir ovoga što ovdje radimo i jasan. Dakle, COP21, eh, zagađivač plaća, korisnik plaća i ono što je Bas rekao, koliko je to sve jako važno za industriju. Trebamo biti pažljivi i ne promijeniti sve svakih dvije godine. To neće funkcionirati za industriju. Ali ja se slažem i slažem se i s onim što je rekla što je rekao gospodin Van Miltenburg, da je elektronička mobilnost jako seksi, jako privlačna, ali da činjenice još to ne podupiju. E, sitne čestice koje vozila ispuštaju u gradovima, to je činjenica. Recikliranje baterija od električnih automobila i cjelokupni životni ciklus električnih automobila e, pod otiskom CO2, o tome još nemamo dovoljno informacija, po mom mišljenju ne bismo trebali sve to iskriviti, e, ali poticanje električnih privadnih automobila, to mislim da je dobra stvar. Zatim, pitanje upućeno o tajništvu, da vidimo možda koliki bi bio taj e, cjelokupni otisak ugljičnog dioksida jednog takvog automobila, sve od e, izgradnje pa do uništenja nakon recimo pet godina korištenja, da to istražimo, to je ideja koju ja mogu poduprijeti. Gospodin Salini je govorio o kamionima, što da s njima napravimo. Pa ja mislim da kombinacija električne struje i teških komercijalnih vozila, da to nije dobra kombinacija, da to nema smisla. Govorimo o e, drugim stvarima za teška komercijalna vozila i rado bih se ovdje okrenuo izvjestiti i rekao nemojte samo vaše namjere izlagati. Molim vas, ostavite ideologiju odboru za okoliš. Pogledajte činjenice. Dakle, pružite nam više tehničkih detalja. Jer dobar prometni sektor je onaj gdje imamo mnogo izazova. Dobra tehnološka neutralnost isto tako važna, na području e, teških komercijalnih vozila. Moramo graditi na emisu i mislim da je inovacija u dizel modore i dalje važna za ekonomiju, a i za okoliš. Gospođo predsjednice, samo nekoliko komentara. Prvo o stavku 19. i stavku 20. o prometu unutar gradova. Mislim da bi se izvjestitelj mogao dopustiti da malo proširi područje primjene toga. Tu govorite o ekonomiji dijeljenja, ekonomiji dijeljenja u smislu dijeljenja automobila, posebice na području gradova. Ljudi se s njima u potpunosti slažu. Oni onda ne moraju imati vlastiti automobil. Čak i kada govorite o električnom automobilu, vidite da to imamo i na trgu Luksemburg. I mislim da tu moramo jasno razlikovati osobe koje žive u gradovima i u gradskim središtima i osobe koje žive na selima kojima su automobili potrebni. Zatim, možda nije bilo moguće spomenuti sve zbog toga što smo imali ograničen broj slova u izvješću. Zatim 26 i 27 o željeznicama i naknadama koje se plaćaju za pristup željezničkim prugama. To je jedan optimalni okolišni instrument. Vlade subvencioniraju ovaj sektor trenutno jako široko, a kada bismo uspjeli imati ove naknade i sniziti njihovu cijenu, onda mislim da bismo potaknuli više taj prijelaz na željeznice. Hvala vam lijepa gospodine Bimbane Kampe, gospodin Ertug je sljedeći. Hvala vam lijepa. Dobro jutro svima. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Eichhautu na dosadašnjem radu. On si je mnogo vremena za to uzeo i pokušao je saslušati sva naša razmišljanja i sve to kupiti. Hvala i komisiji što je iznijela ovu komunikaciju jer mislim da je doista pravovremeno da se bavimo i s tim stvarima. Samo nešto uzgled rečeno. Primjerice, ako slijedite raspravu u Njemačkoj, vezano s to kako će se dalje postupiti sa diza tehnologijom, sa ovim zabranama vožnje, cjelokupni prometni sektor eh, je tu jako uznemiren i stoga moramo pravovremeno s tim se pozabaviti i naći rješenja. Komunikacija, po mom mišljenju, sadrži tri važna i ispravna naslova to neke glavne točke. Kao prvo, to da imamo cilj, da imamo učinkovit prometni sustav uz korist e, tehnologije. Kao drugo, alternativna goriva sa niskom razinom emisija na području prometa i kao treće, naravno, sama vozila koja trebaju biti e, s niskom razinom emisija. Ono što bih ja mogao poduprijeti je to da, i to uvijek iznova govorim pa ću to reći i sada, da pokažemo tehnološku neutralnost. Mislim da je tako i to se vidi i iz prošlosti da uvijek iznova dolazi do nekih tendencija gdje neka tehnologija, neki neki, neka vrsta pogona e, doživljava podršku, na tome se on inzistira. A ja mislim da bi bilo dobro kada bismo imali tehnološku neutralnost e, pri tehnologijama i vrstama pogona kako bi svi imali jednake šanse i kako bi se onda najbolja tehnologija mogla nametnuti. Želim e, navesti jedan primjer kako to ne funkcionira. Primjerice u Njemačkoj smo nedavno za elektronične automobile stvorili jedan financijski poticaj 5000-6000 eura po vozilu, a rezultat je bio čaravajuć. Oni su si možda kupili samo auto koji su si i onako mogli to dopustiti, a nije došlo do jednog širokog domena efekta. I stoga mislim da je važno sve ovo napraviti na tehnološki neutralan način. Bilo bi od pomoći kada bismo imali um, konstruktivni uh, okvir prema kojem bi se onda ljudi mogli orijentirati. Ja isto tako vjerujem da ona tema prijelaza na željeznice, dakle shift to rail, da bi bila od velike koristi na području prijevoza robe i da bi e, moglo doći do velikog snižavanja emisija kada posebice na daleke udaljnosti bi mogli prijevoz robe u velikom mjeri prebaciti sa cesta na željeznice. A kada govorimo o shift to railu, onda ne bismo trebali zaboraviti niti javni prijevoz nikad ne možemo dovoljno naglašavati to da je privlačan, dobar javni prijevoz, posebice u urbanim područjima nešto što može dovesti do uštede emisija. A to sa sobom donosi jednu drugu veliku prednost, a to je da možemo nastaviti graditi na postojećim strukturama i ne moramo sve izmisliti iz početka. Još jedna druga važna točka koju bih danas spomenuo kao i drugi kolege, to je pitanje digitalizacije i automatizacije. Naravno da tu moramo napraviti još nešto po tom pitanju, ali ja mislim da e, šanse nam to nalažu. Jer su one jako dobre. Imamo velik potencijal ovdje za povećanje učinkovitosti prometa. Ne moramo tu navesti sve. Imamo taj car sharing, ride sharing, imamo povezanu vožnju, kao što svi to znamo, to je jedan moj projekt ljubimac, ali tu pomalo još nedostaje jedan okvir e, koji bi služio koordinaciji od strane Europske komisije. Nadam se da će se u dogodno vrijeme to ispraviti. Stoga još jednom pozivam sve u Europskoj komisiji da sastave bijelu knjigu gdje bi mogli u sve to okupiti ove nove tehnologije, gdje bi mogli koordinirati te tehnologije i možda još jednu zadnju točku. Ono što je važno, što će biti važno i u budućnosti i što nećemo moći spriječiti je to, povezivanje sektora energije i prometa, što će naravno dovesti do toga da će e, energetski sektor preuzeti dio odgovornosti. Primjerice kada govorimo o električnim automobilima, svi znamo da je njima potrebna električna energija i onda će to pitanje uštede emisija se prebaciti sa prometnog sektora na e, energetski sektor jer su oni ti koji stvaraju energiju. A što se tiče električne mobilnosti. Ja nisam protiv toga, baš naprotiv, ali moramo podupiti istraživanje i razvoj vezano uz to što ćemo primjerice za 20 godina napraviti sa tim velikim baterijama. Po mom mišljenju ne postoji trenutno nikakva mogućnost recikliranja tih baterija, nešto što možemo napraviti s čistom savješću. I stoga još jednom tražem dakle bijelu knjigu o autonomnom i povezanom načinu vožnje. Hvala vam gospodine Ertuge Okrećem se Europskoj komisiji. Saslušali ste kolege. Imali smo COP21. Sad smo pred COP23 u Bonu. Promet ne može više e, biti zanemaren kada se radi o klimatskim promjenama. Zašto vam to kažem? Zato što kada od 1990. gledate na sve sektore, vidimo da poljoprivreda opada, industrija opada, a promet od 90. vidimo povećanje od 30% u emisijama u tom sektoru, dakle 30% više. Zatim gospodin Ivan Kamp je to rekao i gospodin Bach je to rekao. Postavlja se i to pitanje kako da se suočimo sa tim novim promjenama u prometu kako bismo ostvarili taj cilj smanjenja emisija. Tu se radi o tome i da trebamo popratiti razvoje u prometnom sektoru. Gospodin Ertug je govorio o električnim automobilima, ali postoje i druge države koje se uopće više niti ne postavljaju pitanje električnog automobila. Oni su tu sada već ispred nas. Govori se u Kini o tržištu e, dušika. Što mi radimo tu u Europu? Moramo ponovno preuzeti vodeći položaj. Već smo izgubili previše vremena. Gospodine Salini, vi ste spomenuli nešto vrlo važno, a upućujem to pitanje i komisiji. Govorili ste o ulaganjima. To je dobro pitanje kada govorimo o prometu. Što se događa po pitanju E, razvoja u budućnosti. Zašto si postavljeno to pitanje? Pa zato što se iza toga e, kriju na tisuće radnih mjesta, zelenih radnih mjesta s kojima bismo mogli potaknuti europsku industriju. I stoga se moramo pripremiti na to, a ta pitanja ne bi trebala trenutno biti zanemarena od strane Europske komisije. Imamo ovdje zlatnu priliku, ponavljam, da promijenimo te tendencije, ali prije svega da pripremimo budućnost. I samo da kažem još nešto. S time Europa može postati vjerodostojnija. Europa može povratiti svoju vjerodostojnost što se tiče ovih klimatskih pitanja, zato što smo mi imali prije nekoliko godina pred konferencijom Kop u Kopenhagenu, prije toga smo imali tu vodeću ulogu. A što se dogodilo tada? Kamo je nestala Europa? Sada se moramo vratiti ponovno na prvo mjesto, zato što Europa mora pronaći rješenje vezano uz svoju vjerodostojnost, ali isto tako i uz pripremu budućnosti. Moramo pokazati da iza te pripreme budućnosti se ne krije samo spašavanje budućih naraštaja, već isto tako i da anticipiramo promjene i da stoga e, mislimo na prosperitet, dugoročno gledano, ali uz jedan plan puta koji će biti konkretan, koji će biti opremljen brojkama i kojeg ćemo sada već imati. Evo malo sam izvršila pritisak na vas, e, Europsku komisiju, ali to je zato što ste nam potrebni. A kao predsjednica odbora za promet Mogu vam to odmah reći, mi ćemo svakako e, ponovno preuzeti vodstvo po pitanju borbe protiv klimatskih promjena i nećemo e, vam, vam dati previše tu slobode. Gospođo Kremir, izvolite. Znam da ste vi s nama, izvolite. Odlično. Možda da krenem o te mobilnosti koja je trenutno u jednom prijelazu. Da se vratimo jednu točku. Prilika, rizična prilika. Ne, to je prilika. Mi smo potpunosti tu na vašoj strani. I baš zbog toga smo već e, uložili, to činimo već dugo vrijeme, pomoću mnogih manjih instrumenata koji se ne tiču samo zakonodavstva, to se tiče i svih drugih različitih instrumenata vezano uz istraživanje, a možda da krenem od e, nulta razine emisija. Govorili ste o vodiku. Već imamo zajednički pothvat gdje upravo radimo na tome. Kao što znate, imamo u mehanizmu za u instrumentu za povezivanje Europe mnogo inicijativa o tome. tu ćete vidjeti mnogo vodika, a i mnogo električne energije. Mnogi od vas su dakle govorili o tehnološkoj neutralnosti kada govorimo o ciljevima u smislu emisije ugljičnog dioksida, kada govorimo o mobilnosti uz nultu razinu emisija, onda si unaprijed zadajemo cilj. Dakle, kažemo da želimo stići tamo za određeno vrijeme. To je prva točka koju sam htjela izneti druga točka. Svi se u potpunosti slažemo mi gledamo vas, vi gledate nas, mi gledamo dionike, gledamo mm, objekte iz industrije, radimo s njima, gledamo na gradove, zato što je to odgovornost koju dijelimo, a napor nam je zajednički. Načelo plaća korisnik, plaća zagađivač. Naravno da je to u samoj srži naših razmišljanja. To se tiče svih načina prijevoza. Jasno je da za neke vrste prijevoza, mm, da tu primjećujemo da se više na globalnoj međunarodnoj razini kreću te aktivnosti. Postoji doista čitan niz aktivnosti e, s kojima se bave moji kolege u glavnoj upravi klima i u glavnoj upravi MUV, primjerice za zrakoplovstvo ili za pomorski promet, gdje pokušavamo raditi na tim prioritetima. Možda niste zadovoljni sa rezultatima koji ovdje ostvarujemo, ali u tom slučaju molim vas da odaslete nam poruku, bit ćemo s time snažniji. Paket o mobilnosti i tu ću napraviti poveznicu između ove strategije za mobilnost s niskom razinom emisija i s tim paketom e, koji će pristići krajem svibnja k vama. Paket o mobilnosti. vi ste od nas zatražili vrlo konkretne Mm, pristupe. Da se ne čeka još 20 godina prije nego što se donesu učinkovite mjere. Vi ćete u tom paketu naći čitav niz mjera. I taj paket će doista sadržavati i jednu snažnu dimenziju vezanu s cestovni promet i nekoliko inicijativa ćemo tu već pokrenuti. Digitalizacija. Pa tu mm, uzalud odgovorite nama, mi znamo da je to važno. Treba svaku vrstu prijevoza učiniti učinkovitijim, održivijim, privlačnijim, a to se posebice odnosi na javni prijevoz. 20. lipnja ste me pozvali da dođem k vama i da vam objasnim ovu mjeru koju ćemo uskoro usvojiti vezanu uz multimodalne informacijske usluge. Naravno da postoji čitav niz mjera postoje vremenski rokovi, raspoloživost automobila, pristup tim automobilima. Sve to se tiče te strategije kako bismo e, sve načine prijevoza učinili privlačnijima. Alternativna goriva. Alternativna goriva, niska razina emisija i mobilnost uz nultu razinu emisija. Neki od vas su govorili o toj Eh, direktivi koja je od 2014. godine na snazi i tu smo zatražili od država članica da izrade nacionalne planove za korištenje i izgradnju potrebne infrastrukture, ali su tako i kako bi pojasnili koje mjere namjeravaju poduzeti kako bi se potaknulo tržište, tržište automobila. I da, eto, doista nismo zaprimili sve te planove, ali ipak situacija je bolja nego još prije nekog vremena. Imamo sada 19 planova koje smo zaprimili i sada pokušavamo izraditi neke zaključke. Također, e, nakon tih zaključka, mislimo razmišljati o, mogućim mjerama kako bi i u tom smislu bili učinkovitiji. Financiranje. Jedan stavak u izvješću odnosi se na nacionalna i europska financiranja. Evo, evo, žulim, žulim. Da, na europskoj razini radimo o svim financiranjima koji su nam dostupni. Vi znate da se tu koriste fondovi kako bismo ispunili te ciljeve. Još samo kratko nam mala točka, emisije užinog dioksida. Znate da radimo tu na prijedlogu za standarde za privatna vozila i kombije. Imat ćemo nove tu prijedloge i to se ne treba smatrati opterećenjem za industriju. To je isto tako način na koji možemo pružiti pravnu sigurnost eh, po pitanju ulaganja koje će E, dionici u industriji napraviti. Evo, mislim da ću se tu zaustaviti. Hvala vam lijepa, gospođo Depre. Vraćam ponovno riječ našem izvjestitelju Basu Eichhautu. Hvala vam, nastavit ću na svom hrđavom engleskom, osobito za vin van de Kampa. Zahvalio bih svim izvjestiteljima u Sijeni svim kolegama na doprinosu i načelno osjećam podršku za smjer u kojem se izvješće kreće. Naravno, imamo nekoliko pitanja koja su spomenuta i o kojima ćemo detaljnije morati raspraviti na izvijesti, sastancima izvjestitelja u Sijeni. Možda samo par stvari. Prije svega, čini se da ovo nije ravnoteženo izvješće, toliko izvješće odbora Envi, već izvješće odbora Tran. Imam osjećaj da je moj problem i to možda, ali ne uviđam da te dvije stvari idu suprotnim smjerovima. Okoliš i gospodarstvo idu ruku pod ruku. I to naglašavam i u ovom izvješću. Da, imamo izazove pred sobom, ali to su isto tako i prilike i nova radna mjesta. Dakle, komentar gospodina Pipera o konkurentnosti prihvaćam, to je svako, ću to češće isticati, ali za mene to ide ruku pod ruku s izazovima koji su pred nama. I ja sam osobno bio za članak 55. E, od odbora Envi, jer mislim da moramo zajednički više surađivati na tom pitanju. Gospodin Van Kamp, ne, nije da jedni radi se ideologijom, a drugi činjenicama, jedan odbor s jednim, drugi s drugim, da je to podijeljeno. U svakom slučaju imamo jedno i drugo, a moramo se pobrinuti da te ideologije budu okupljene na jedno mjesto i služe činjenicama na kojima se isto temelje i klimatske promjene, gospodine Van Kamp. Dakle, te bih stvari volio okupiti. Gospodin Patenkamp i ja imamo povijest, pa uvijek nekakve takve male razminijamo. Još jedna točka, dakle, je vezna uz neutralnost naspram tehnologiji. podržavam načelno govoreći da bismo trebali tehnološki ostati što je neutralnije mogući, no istodobno isto tako znamo da pružanje jasnoće za ulagače u smislu u kojem smjeru se kreću inovacije je kad, kad kada zahtjeva veću jasnoću, a biogoreva su upravo takav primjer. Zanimljivo je čuti neke kolege koji tvrde da žele tehnološku neutralnost, ali istom terenu govore da ne bi trebalo doći do postupnog e, uklanjanja biogoriva. Ono što radimo vezno s biogoriva nije tehnološki neutralno. Ako ste u potpunosti baš za tehnološku neutralnost, ne bismo trebali nijakve mogućnosti blendinga za biogoriva koristiti. A ljudi nisu baš za to. Dakle, raspravit ćemo to, no stvari se svode na ravnotežu. Znamo da inovacije u drugim generacijama biogoriva imaju obveze blendinga koje su nužne kako bismo se pobrinuli da se stvari kreću u dobrom smjeru. Ista je situacija i u zrakoplovnoj industriji. Ona traže takve ciljeve kako bismo mogli dati jedan smjer za biogoriva kao alternativnog goriva. Dakle, u tom smislu čista tehnološka neutralnost je mit. I moramo tu pronaći ravnotežu to isto vredi i za e-mobilnost i za ciljeve koje ja predlažem. Čuo sam neke kritike o tome, tako neke zemlje, Norveška, Nizozemska, koje ljudi spominju, znate vjerojatno da imaju ciljeve za 2025. za potpuno iskorjenjivanje, dakle 100% cilj u Norveškoj za nisku e, razinu ili nultu stopu emisija kod vozila. Dakle, oni imaju ciljeve svoje, tako da moramo kombinirati alate kako bismo se pobrinuli da se dobro može razvijati naša industrija, što također služi i konkurentnosti, što bih još jednom naglasio. Dakle, doista se radujem toj raspravi jer moramo tu pronaći odgovarajuću ravnotežu. Što se tiče sankcioniranja, mislim da svi ovdje podržavaju načelo onečišćivač plaća. I ne mislim da to možemo nazvati kaznom, jer to ide ruku pod ruku. Onečišćivač plaća znači da internaliziramo neke vanjske troškove. Troškove koje su tu za naše društvo ovako i onako, dakle ne radi se o kažnjavanju, nego se pokušavamo pobrinuti da su ti vanjski troškovi koje postoje za društvo smješteni ondje upravo gdje ih onečišćivač i stvara. To ne doživljavam kao kažnjavanje, već jedan pošten način da se nosimo sa internalizacijom vanjskih troškova. I tu mislim da također možemo, moramo pronaći ravnotežu e, čemu se unaprijed radujem. Što se tiče toga da, svakako bih radije da smo mogli ući malo duplje u nove modele e, dijeljenja vozila, urbane mobilnosti i tako dalje, no doista ograničeni smo brojem znakovnih mjesta u izvješću slova, tako da nismo mogli ulaziti u više detalje i kao ću sa zadovoljstvom se više pozabaviti time, no u ovom izvješću sam više manje mogao samo postaviti strukturu samog izvješća i više manje sam ostao bez prostora a želio sam se pobrinuti e, da se bavimo svim oblicima prijevoza, uključujući unutarnjim e, plovnim putovima, što mislim da se prečesto zaboravlja, a nisam želio tu grešku učiniti. Radim se raspravi vezano uz zakaplovstvo i pomorstvo, čuo sam tu različita mišljenja Čuli e, smo s jedne strane da moramo biti hrabri, smjeli, no s druge strane da imamo i međunarodne sporazume, ali IMO i kao nisu baš najprogresivnije organizacije na svijetu, ako tako to možemo reći. Tako da moramo tu e, smjelost povezati s našim aktivnostima i pobrinuti se da možemo napredovati globalno govoreći, a tu je ravnoteža ipak ključna riječ čemu se i osobno radujem. Čuli smo još neke komentare o nekim stavcima koje vjerojatno svi možemo podržati kada uđemo u same amandmane i detalje o kompromisima. Jedinstveno europsko nebo svakako, to je nešto što moramo dodati, to je potpuno jasno. Veću pažnju moramo položiti na infrastrukturu i usklađivanje infrastrukture, no za sada ću pokušati okupiti sve amandmane kolega kako bismo dobili dobar osjećaj u kojem se smjeru krećemo. Mislim da već imamo dobar osjećaj za jednu široku podršku što se samog usmjerenja izvješća tiče, ako možemo još bolje ravnotežu ostvariti, činit ćemo to, no vole bih zadržati razinu ambicije, jer to je izazov koji je pred nama. Što ambiciozniji i jasniji budemo vezano uz budućnost, to će biti jasnije našoj europskoj industriji u kojem smjeru trebaju ići, a to ide na ruku konkurentnosti industrije. I za kraj rekao bih, te stvari idu ruku pod ruku. Iako iz ovog izvješća to možemo zajednički izvući, mislim da ćemo e, dobru službu napraviti, dobru uslugu kako transportnom sektoru, tako i komisije kako bi imali našu podršku i mogli ponuditi neke malo smjelije prijedloge, što je vjerojatno potrebno nakon što krenemo u rasprave i nakon što se vijeće uplete u sve stvari. Hvala. Merci, monsieur Hvala gospodinu Ajkutu, našem izvjestitelju. Rok za predlaganje amandmana je 22. svibnja do 14 sati. Nastavljamo sada s radom. Ne samo da ćemo spasiti klimu, nego ćemo spasiti živote. Nastavljamo sa izlaganjem Europske komisije, glavna uprava GROW. Tema je spašavanje ljudskih života, osnaživanje sigurnosti vozila u Europskoj uniji. E, možete doći ovamo ako želite. Ne morate ostati tamo. Dakle, gospođa je pročelnica odjela za automobile u glavnoj upravi Grow. I e, dakle, daćemo je deset minuta. Nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Izvolite, gospođo Šikovska. Thank you, thank you very much. Good morning, uh, Hvala vam lijepo, dobro jutro gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. <laughs> Želio sam se samo pobrinuti da ste dobili u tajništvu naše, našu prezentaciju, pa ne možemo upotrijebiti. Jedan PowerPoint smo dakle poslali. Alo, Du secrétariat, est-ce que vous avez la présentation Vous avez une clé USB Yes, eh USB A. Imate li možda USB? Imamo sve, dakle imamo opciju A i opciju B ako zatreba. Da, imamo čak i ispisanu prezentaciju. Dobro. Dobro, dok se priprema prezentacija daću par općih komentara o samom izvješću, o sadržaju i tome koji će biti sljedeći koraci pred nama. Dakle, ovdje govorimo o potrebi za danjem danjem osnaženjem sigurnosti na cestama. Kao što znate, tijekom proteklih desetljeća ona se znatno poboljšala, radila se tu o rezultatu zajedničkog rada Europske unije, lokalnih tijela vlasti, država članica, tako da smo na dobrom putu no još se više može učiniti. I tri su osnovna elementa koja utječu na sigurnost e, na cesti, sigurnost vozila, o čemu ćemo danas više govoriti, zatim infrastruktura samih cesta te ponašanja vozača. To je jedan holistički pristup sigurnosti na cestama. Zbog čega je toliko važna sigurnost vozila? Radi se o području koje se detaljno regulira. Imamo konkretna europska pravila, pravila koja štite putnike, vozače i ranjivije e, korisnike cesta poput pješaka, biciklista, a ta se pravila nameću proizvođačima koji imaju obvezu proizvoditi i sastavljati vozila u skladu s određenim zahtjevima i testnim postupcima. Zahvaljujući tim dvama temeljnim e, regulativama smanjili smo broj žrtava na cestama tijekom proteklih 13 godina gotovo za 50%. No to još nije dovoljno. Znamo da imamo europski cilj ostvarenja otprilike 15 tisuća smrtnih slučajeva godišnje do 2020, no ovaj pozitivan trend smanjenja žrtava je počeo stagnirati od 2013. Tako da imajući na umu dvije regulative o kojima ću detaljnije nešto više reći, E, komisija obvezna nadzirati i parlament izvješćivati o tehnološkom razvoju, razvoj koji bi mogao poboljšati sigurnost vozila. Pripremili smo i ovo izvješće koje je danas pred vama i to je izvješće tek jedan korak u cjelokupnom procesu. To nije završni korak, kao što sam rekla, izvješće je posljedica obveza izvješćivanja o opće sigurnosti u prometu i sigurnosti pješaka, no svrha samog izvješća je procijeniti mogućnost daljnjeg poboljšanja sigurnosnih mjera, odnosno mogućnost predlaganja potencijalnih daljnjih zakonodavnih koraka. I to je naš krajnji cilj, to je ono prema čemu radimo. Zamolila bih dakle sada da prezentaciju vidimo. Kako biste bolje razumjeli opću sigurnost, možda svi znate da sva vozila moraju proći homologaciju i to testirajući ih za pojedine mjere. Imamo zahtjeve za emisiju vozila i opće stvari vezane uz sigurnost konstrukcije vozila. Dakle, tu govorimo o ovim, ovom trećem elementu sigurnosnim zahtjevima. Oni su primjenjivi gotovo na sva vozila koja su na europskom tržištu, Imamo posebne zahtjeve za putnička vozila, posebne zahtjeve za laka gospodarska vozila, za teška gospodarska vozila i tri osnovna zakonodavna akta o kojima se ovdje radi su regulativa opće sigurnosti, zatim sigurnost pješaka i konkretna pravila o e, sigurnosti vozila na vodik. Mi se ovdje sredotočujemo na prva dva, dakle opću sigurnost i sigurnost pješaka. Što se opće sigurnosti tiče, 661 iz 2009. radi se o osnovnom homologacijskom zahtjevu za moderna vozila, prikolice i zasebne tehničke komponente, kako to nazivamo, i sadržavaju vrlo konkretne zahtjeve. Primjerice, možete ovdje vidjeti mjere koja se još uvijek postepeno uvodi. I jedan važan komentar u ovoj fazi, ne govorimo samo isključivo europskom zakonodavstvu, već moramo imati na umu kada govorimo o međunarodnim sigurnosnim zahtjevima, da govorimo o regulativi UN-a, međunarodnim sigurnosnim standardima, a mi ovdje imamo aktivnu ulogu u razvoju ne samo očito europske regulative, već i onih koje dolaze iz UN-a. Što se tiče zahtjeva za sigurnost pješaka, Vidimo ovdje neke primjere mjera koja su nedavno usvojene i koje se još uvijek polako u uvode za putnička vozila, laka gospodarska vozila te za teška gospodarska vozila. Ovo je svojvrsni pregled mjera kojima se planiramo baviti. Kao što sam već spomenula, komisija izvješćuje parlament, kao što smo je do sada činili, informirali ih o našoj procjeni mogućih mogućem napretku sigurnosnih mjera, troškovnoj učinkovitosti i izvedivosti, za mogu, izvedivosti što se tiče mogućeg uključivanja e, tog razvoja događaja u novu regulativu. Ne bavimo se dakle samo tehnologijama, već i prednostima, troškovima, doprinosima koje te mjere mogu imati kako bi doista smanjile e, smrtnost na cestama. Što smo do sada učinili, nismo se da kako ograničili samo na izlaganje ovog izvješća, već smo proveli nekoliko detaljnih studija i imamo još jednu koja je na putu. Pozabavili smo se popisom od 55 mogućih sigurnosnih mjera početnih koje bi mogle biti dodane u naše zakonodavstvo i one su objavljene u izvješću u ožuku 2015. i na temelju tih 55 mjera, jedan kraći popis smo sastavili 19 mjera koje su uključene u ovom današnjem izvješću, a to je temelj za daljnje razmatranje e, potencijalnih zakonodavnih koraka. Jedna važna stvar, kako bismo pokazali da proces pripreme i rasprave studije ovih mjera je bio uključiv. Imamo ovdje popis svih dionika s kojima smo se konzultirali. Dakle, ne radi se samo o industriji, o dobavljačima, o državama članicama, već smo se detaljno konzultirali sa potrošačkim organizacijama, organizacijama za standardizaciju, e, za zaštitu okoliša i mnogim drugim dionicima kako bismo se pobrinuli da ono što ćemo predložiti kao nacrt zakonodavstva dobije podršku svih tih dionika. Ovdje imamo samo izvješće i web stranicu na kojega možete naći. I na ovom slajdu možete vidjeti suštinu našeg rada. Nemamo previše vremena za izlaganje, pa ćemo kasnije se pozabaviti ovim mjerama ako imate pitanja koja se toga tiču, no ovdje imamo popis tih 19 mjera koje su tradicionalno podijeljene u dvije grupe, pasivne i aktivne mjere sigurnosti. Aktivne su one mjere koje e, potencijalno mogu spriječiti, izbjeći mogućnost. Pasivne su one koje ublažavaju posljedice nesreće. Na ovom popisu možete vidjeti e, i pasivne i aktivne mjere. Prva grupa osim ove druge točke su sve aktivne mjere. Dakle, imamo stvari poput hitnog kočenja, inteligentnog praćenja brzine i tako dalje, a s druge strane imate pasivne mjere uz još jedan komplet mjera koji predviđamo za teška gospodarska vozila i još jedna grupacija otkrivanje pješaka i biciklista i moguće mjere koje mogu biti uključene u sigurnosnu regulativu koja se bavi zaštitom pješaka. Na sljedećem slajdu vidimo nadolazeće aktivnosti. Na temelju već provedenih i dovršenih studija ili koje planiramo finalizirati u svibnju lipnju moći ćemo iznijeti nacrt regulative početkom sljedeće godine. Neću biti konkretni jer će sve ovisiti o procesu konzultacija koju upravo pokrećemo. Dakle, moramo se javno konzultirati, obvezni smo na tako nešto. Tako da na sljedećem slajdu možemo vidjeti finalizaciju studije utjecaja na jesen i usvajanje prijedloga komisije rano početkom 2018. godine. Za kraj izvješća, kao što ste vidjeli, sadrži i datume stupanja na snagu pojedinih mjera i tu bih naglasila da su ti datumi, da kako indikativni, sve će ovisiti o zakonodavnom procesu, o tome kada će komisija ponuditi svoj prijedlog i koliko će brzo parlament i vijeće na tome raditi. Samo sam dakle željela prikazati kakav je mogući okvir za provedbu ovih mjera i za kraj bih rekla da ova reforma, ova regulativa, da će prvi tekst se baviti postepenim uvođenjem sigurnosnih mjera koje doprinose e, povećanoj razini automatizirane vožnje. Dakle, ne radi se samo o konvencionalnim sigurnosnim mjerama, već nešto što popločuje put daljnjoj automatizaciji vozila. Tu bih stala, a kasnije mogu odgovoriti na bilo koja pitanja. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem komisiji na izlaganju. Prije nego što dam riječ našem izvjestitelju, želim mu prije svega zahvaliti. Budući da je on bio sa mnom na Malti tijekom e, deklaracije ministra prometa i to je upravo bilo na temu sigurnosti na cestama, mislim da ipak treba reći da je posao odrađen i to kažem zato što vas želim podsjetiti na to da je Europski parlament donio čitav niz rezolucija u srpnju 2011. o cestovnoj sigurnosti, zatim u rujnu 2013. vezano uz strategiju o unesrećenim na cesti, zatim 2015 provedba bijele knjige iz 2011. Dakle, ono što sada očekujemo je odlučno i kontinuirano djelovanje. Kažem to zato što je riječ o vrlo ozbiljnoj temi koja je relevantna za sve evropske građane, dakle povećanje sigurnosti na cestama kako korisnici ne bi osjećali strah prilikom vožnje, je važno za sve nas. 26 e, tisuća života se gubi godišnje na europskim cestama. To je brojka koju uistinu ne možemo smatrati dopustivom. Znam da je, e, ste i vi u Europskoj komisiji svjesni toga da je ovo jedna složena tema i da ne postoji nekakvo magično rješenje, ali u ovom trenutku možemo reći da odgovornost od lokalne do europske razine je važna, međutim najvažnija je zapravo odgovornost na nacionalnoj razini i zato tu treba izvršiti pritisak, a to nećemo uspjeti ukoliko ne budemo imali utjeca na edukaciju i to od puberteta, od dakle, adolescencije. E, ponekad e, se stvara predožba da brzina predstavlja izvjestan oblik slobode, međutim to nije točno. I zato edukacija treba postojati e, još od adolescencije i tijekom cijelog života. Ja ću budno pratiti danji tijek ovoga akta i mislim da eh, i vi u komisiji morate biti svjesni onoga što mi ovdje smatramo, to je da treba odmah prijeći na dijela. Izvolite, gospodine Koh. Hvala vam gospođo Zihovska na vašem izlaganju. Već smo jučer to čuli ovdje od strane povjerenice gospođe Bulsta. Ne možemo i ne smijemo prestati s time da povećavamo napore kako bi postigli što veću sigurnost na cestama. I dalje umiru svakodnevno na europskim cestama ljudi, to smo čuli od predsjednice, to jest e, ostanu ozlijeđeni nakon prometnih nesreća. Već 2011. godine sam ja u na inicijativu o sigurnosti na cestama do 2020. godine tražio e, obvezujuću gradnju e, sustava za e, potporu pri vožnji. Vrlo mi je drago što u ovom trenutnom zakonodavstvu sada to već dobiva sve jasnije obrise. Vrlo rado ću na tu temu do kraja ovog mjeseca sastaviti nacrt izvješća kojeg ćemo onda najvjerojatnije u rujnu na odboru Tranu usvojiti pri glasovanju. Dopustite mi da postavim tri pitanja komisiji. Kao prvo, kada možemo doista računati sa prijedlogom zakonodavstva. Već dosta dugo na to čekamo. Bilo bi lijepo kada bi to ipak bilo ove godine, a ne kada bi to bilo, kao što ste vi rekli u vašem izlaganju, negdje u 2018. godini. Kao drugo, imamo zakonodavstvo o težini i mjerenjima za vozila iz 2014. godinu, to smo usvojili, tu smo imali e, propise vezano uz dizajn automobila sa ciljem povećanja sigurnosti na cestama i sa smanjenjem mrtvog kuta. U trenutnom izvješću Europske komisije sada se ponovno govori o jednoj novoj izmjeni tog dizajna prednje strane automobila i govori se i o kamionima i o busevima kako ćete se pobrinuti da trenutno zakonodavstvo e, bude u skladnu sa tim budućim zakonodavstvom i da tu ne bude nikakvih suprotnosti? Kao treće, što vi smatrate o automatskim sustavima kočenja za kamione i buseve. To je nešto što e, bi trebao biti sustav koji prepoznaje pešaka i biciklista. Molim vas, objasnite mi kakav će biti daljnji razvoj što se tiče obvezujuće ugradnje e, hitnog sustava kočenja u kamionima koji će prepoznati pješake i bicikliste. Ja znam da su kamioni prije svega na autocestama i na cestama za velike udaljenosti gdje nema zapravo biciklista. Ali e, zbog iskustva iz prošlosti smatram da je danas e, u potpunosti E, potrebno da kamion e, ne postane e, opasnost za ljude. I nadam se da će ih od toga moći odvratiti jedan takav hitan sustav kočenja. Da imamo kamere, sustave radara za prepoznavanje pješaka, takva tehnologija već odavno postoji. Ovo ovdje je dobra prilika da se konkretno obračunamo sa trenutnim izazovima, a to je na prilika koju kao Europska unija ne bismo trebali ni pošto propustiti. Što vi mislite o tome da na taj način postignemo veću sigurnost za pješake i bicikliste? Hvala vam na pažnji i hvala vam i na odgovorima na moje pitanja. monsieur Koch. Hvala vam, gospodine Koch. Sada riječ ima gospođa Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala i Europskoj komisiji na izlaganju. Mislim da se svi slažemo što se toga tiče, da smo imali ove loše brojke u proteklih godina, to je stagnaciju u smanjenju broja slučajeva smetnih, dakle slučajeva i slučajeva ozređenih osoba na cestama i to je razlog zbog kojeg se bavimo s time kako da nastavimo raditi po pitanju svih ovih aspekata koji utječu na sigurnost na cestama. Već je rečeno da ne postoji čarobno rješenje. Moramo se usredotočiti na glavne uzroke najtežih prometnih nesreća. To je brza vožnja te vožnja pod utjecajem alkohola. Sigurno je važno usredotočiti se na najranjivije skupine u prometu, to su pješaci i biciklisti. Imam pitanja upućena Europskoj komisiji vezano za ono što je rekla. Kao prvo, želim pitati kako će izgledati daljnji postupak. Već smo čuli o nekim datumima, ali mene zanima na temelju kojih kriterija će se sada procijeniti ovih 19 e, izabranih mjera. Drugo pitanje. U nekim slučajevima postoji i moguća kvota pogreške sustava. Neki sustavi mogu imati grešku pri vožnji u realnim uvjetima, Primjerice postoji sustav ASA, dakle to je e, taj inteligentni inteligentan sustav prilagodbe brzini. Kada bismo imali standardizaciju prometnih znakova, onda bi to bilo u redu, ali kada to ne postoji, onda može doći do poteškoća pri prelasku iz jedne trake u drugu, ako primjerice nedostaje e, oznaka među trakama. I znakovi su jako različiti diljem Europske unije. Dakle, tu bih htjela pripitati koliko je visoka stopa pogreške u sustavima. A automatski hitan sustav kočenja, to je već spomenuo gospodin Koh. I zadnja primjedba, u vašem izvješću kažete da postoje naznake za to da treba procijeniti e, potrošačke programe po pitanju sigurnosti na cestama, primjerice ICP. Postoje naznake da nisu sve države imali jednak broj procjene kamiona. Neki automobili se izrađuju i onda se prodaju na takozvanim jeftinim tržištima. I stoga me zanima koje su to naznake koje vi imate za to i kakva je situacija po pitanju sigurnosti u tim zemljama. A, ah, Kramer. Gospodin Kramer, izvolite. Hvala vam lijepa. Došla sam malo kasnije, ali naravno da je ovo vrlo napeto pitanje kako da smanjimo brojku prometnih nesreća. I gospodin Koch se sigurno e, sjeća rasprave koje smo imali prije nekoliko godina o sigurnosnim cestama i na početku smo imali samo one tehničke varijacije koje mogu doprinijeti sigurnosti cestama pred nama, a onda smo imali raspravu. I onda ste vi e, iznijeli formulaciju da bi se brzina od 30 km na sat trebala postaviti kao standard u gradovima, s tim da gradovi sami mogu odlučiti onda gdje ipak mogu dozvoliti 50 e, km na sat. Naravno da je brzina e, glavni aspekt u prometnoj nesreći, jer kada dođe do sudara sa pješakom ili biciklistom, onda imamo 10% vjerojatnost da e, umre onaj slabiji sudionik u prometu, a kod 50 km na sat je taj postotak već 80%. I to već pokazuje da trebamo imati ograničenje u brzini za smanjenje e, broja smrtnih slučaja na cestama i da je to ispravno. Naravno da je nama to svima cilj, a prekomjerna brzina te alkohol, a sada u novije vrijeme i e, kada smo dekoncentrirani zbog mobitela pri vožnji. To je sada tu glavni uzrok. Prije godina je situacija bila potpuno drugačija. Ja sam jednom vidio jedan film gdje su nas tražili da izbrojimo koliko ljudi je u jednoj košarkačnoj utakmici dobilo loptu. I tijekom filma je onda jedan orangutan uh, protrčao kroz polje i moram priznati da ga nisam vidio, sam samo gledala loptu. E, samo sam gledao loptu i nisam uopće to primijetio. Nisam uopće primijetio da je ovim Gutan bio na polju. I to su nam onda rekli da je to dokaz da kada smo koncentrirani na nešto, da onda nam druge stvari e, nestanu sa dara. Dakle, kada pri vožnji gledamo u mobitel, onda dođe lakše do sudara. To su ona tri glavna uzroka prometnih nesreća. To je vrlo važno. Drugu točku koju bih htio spomenuti su bolji, e, bolja ogledala. To je vrlo važno. E, vozači automobila koji pretječu sa desne strane, e, oni su oni koji najčešće onda se sudare sa biciklistima i sa pješacima i to se evo nedavno dogodilo u Berlinu, dakle zato što s te strane ne postoji dobro gledalo. Sada postoji novo gledalo koje će se uvesti pri novim automobilima, a 2028. će tek poprimiti relevantne razmjere. A tu moramo reći da ne možemo čekati do 2028. godine, ako mislimo ozbiljno sniziti brojke, e, to treba napraviti brže, jer se tu radi o životima koje želimo spasiti. Lu... Hvala. Sada riječ ima zastupnica Lukaševska. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ne radi se o tome da su vozila uzrok nesreća, uvijek e, je za volanom neko ljudsko biće, dakle netko tko je preumoran, neoprezan, premlad, tko razgovara na telefonu tijekom vožnje ili pak netko tko jednostavno nije dovoljno vješt u vožnji. Govorimo o 26 tisuća stradalih, ali nismo spomenuli 130 tisuća ljudi koji su stradali, odnosno koji su Dakle, primjerice sada osobe s invaliditetom. Dakle, to su e, članovi njihove obitelji koji se moraju brinuti o, tih, e, tim ljudima. Riječ je o tisućama evropskih obitelji. Europska komisija je u nekim dokumentima kazala da trebamo posvetiti više pozornosti osposobljavanju. Međutim, nikakva teorijska obuka ne može zamijeniti obuku u praksi. Zato imam pitanje za komisiju. Što poduzimate kako bi e, vozači, posebno vozači kamiona, dobili odgovarajuću obuku? postoje li neke simulacije kao kod obuke pilota da bi se testiralo vrijeme reakcije, primjerice kod interakcije sa pješacima ili biciklistima. Razmatrate li mogućnost održavanja obuke uz korištenje modela simulacije? I zatim postoji još jedno pitanje koje je kontroverzno Smatrate li da postoje ljudi koji e, iznova izazivaju prometne nesreće? i to na primjer zato što koriste mobilni uređaj ili zato što voze pod utjecajem alkohola ili e, opojnih droga ukoliko dođe do nesreće i netko strada i dobije invaliditet, ne mislite li da bi se vozač trebao, trebao imati odgovornost prema tim osobama koje su zbog njega stradale? Dakle, moja dva pitanja bi trebala biti sljedeća, dakle obuka uz korištenje simulacije i odgovornost e, onih e, koji izazivaju koji su izazvali prometnu nesreću. Dakle, znate li koliko je potrebno u materijalnom smislu, ali i u fizičkom smislu da se skrbi o osobama s invaliditetom. Dakle, to su ljudi koji su vrlo često prije nesreće bili mladi ljudi, aktivni, koji su radili i bili samostalni. Izvolite. Riječ Ismail Ertug. Hvala i u moje ime Europske komisiji na zanimljivom izvješću. Smatram da je vrlo dobro što imamo tih 19, mislim, različitih komponenti koji će svakako povećati sigurnost na cestama, ali slažem se i s onim kolegama koji su naveli još i dodatne aspekte koje bi možda trebali promotriti. Još ću se samo pokušati osvrnuti na dvije stvari uz molbu Europske komisije da to uzme u obzir. Ako može. Kao prvo, ove različite tehničke mogućnosti koje smo spomenuli. Još jednom, one su izuzetno potrebne kako bi promet postao još sigurniji, ali i sada se ponovno vraćam na to područje autonomne i povezane vožnje. Ako to želimo omogućiti u budućnosti, onda naravno to stvara nove izazove. Jedan od tih izazova je taj da automobili moraju biti sigurni što se tiče hakerskih napada izvana. Tu u komisije nisam ništa vidio i rado bih ju zamolio da u ovom stadiju, dakle sve do objave e, akta, e, to uključi u taj akt ili nam barem objasni zašto to nije moguće bilo napraviti. Još jedno pitanje imam. Ako sam dobro shvatio, provešće se i nekakva vrsta inteligentne prilagodbe brzine kako bi se kao prvo stvorila veća sigurnost na cestama, ali isto tako i kako bi se uštedjelo na emisijama ugljičnog dioksida. Što to točno znači? Znači li to da ćemo imati različite verzije u automobilima što se tiče brzine. Dakle, e, što se tiče komercijalnih vozila, privatnih vozila ili kako bi se točno takva jedna inteligentna prilagodba brzine odrazila na kategorije različitih vozila. Hvala. Izvolite kolega Van de Kamp. Hvala vam. Mislim da prije svega moramo govoriti iskreno i moramo biti svjesni toga da se stvari ne odvijaju prema planu. Imamo ciljeve koje bismo trebali ispuniti do 2020. godine, međutim nastavimo li kao do sada, nema šanse da ispunimo te ciljeve. Dakle, to je prvo što sam htio reći. Drugo, Upravo smo čuli izlaganje komisije. Na popisu su bili dakle različite udruge lobista i na kraju države članice. Što je sa načelom subsidijarnosti, posebno kada je riječ o provedbi u državama članicama? Pitanje subsidijarnosti odnosno tko ima nadležnost za koje područje, e, mora biti na odgovarajući način definirano. Imam još tri komentara. Koliko sam shvatio, komisija trenutno radi na izradi jednog teksta vez koji se odnosi na tehnološku neutralnost. Koliko sam čuo, velik broj nesreća je uzrokovan činjenicom da E, su vozači pospani. E, tako da možda bi bilo dobro da se organizira edukacije za vozače. Uzmimo da netko vozi već 10 ili 15 godina, možda bi se za takve vozače trebala organizirati neka napredna edukacija. Osim toga postoji velik broj stradalih među onima koji voze na dva kotača. Dakle, riječ je o mopedima, o motorima i tu su isto tako i električni bicikli kojih ima sve više. Dakle, u toj skupini vozača pitam se ne bismo li trebali istražiti koliko je njih zapravo uključeno u razne vrste prometnih nesreća. Hvala vam. Izvolite. Gospođo Konečna, izvolite, imate dvije minute. Budući da već kasnimo u odnosu na dnevni red, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Čak i ako sam jedina iz kluba zastupnika guje koja će govoriti o, temi, nema veze. Samo bih eh, htjela nam dodati nešto što, eh, što se tiče kolega, jer mnogo toga već rečeno. Ja zahvaljujem Europskoj komisiji na riječima. Ali, s druge strane, tu mi nedostaje u vašem izlaganju Ja sam stav vezan uz to koja zakonodavstva moramo promisliti, to jest koje studijske slučajeve ćemo promotiti kako bismo donijeli dobre odluke. Tu moram dati za pravo kolegama koji su rekli da je većina tih mjera tako i tako u rukama država članica, a u trenutku kada nismo u stanju provesti banalne stvari, između ostalog poput toga da harmoniziramo primjerice prometne znakove u državama članicama, pa onda ne možemo imati niti pozitivne rezultate i da se to pozitivno gleda u javnosti. Moramo reći da je u proteklih 10 godina obavljeno mnogo posla, to pokazuju i brojke vezano uz prometne nesreće i brojeve stradalih u njima. Tu vidimo jasnu e, negativnu tendenciju, ali jasno isto tako da to treba dodatno sniziti. Ono što su već kolege rekli. Postoje već nekih mjera u pojedinim državama članicama koje bismo mogli preslikati na druge države članice zato što se tu radi o provjerenim praksama postoje nove mogućnosti vezano uz upotrebu tehnoloških mogućnosti primjerice električni bicikli, motori ili elektronična vozila za koje se kaže da su pretiha e, da su pretihi i da ih zbog toga pješaci i biciklisti dobro ne čuju. Što znači da ćemo uskoro na cestama imati vozila koja su jako tiha i mislim da bi se Europska komisija trebala i usredotočiti na to, na to što nas još očekuje. To može e, dovesti do novih sigurnosnih aspekata za koje danas niti ne znamo i stoga bi bilo dobro kada bi Europska komisija razmišljala o tome. U svakom slučaju zahvaljujem e, komisiji, zahvaljujem Kohu na, ovome što će pripremiti i vrlo mi je drago što ćemo raditi svi zajedno i vjerujem da ćemo napraviti dobar dokument za dobrobit naših građana. Hvala vam. Hvala, sada ću dati riječ komisiji. Imate samo jednu minutu, možete iznijeti zaključke, nemamo više mnogo vremena, a nakon toga će ponovno dobiti riječ naš izvjestitelj. Hvala vam, dakle, imam jednu minutu pa ću samo spomenuti e, nekoliko stvari vezano uz provedbu i nadležnosti. Kao što sam rekla, ovdje govorimo o mjerama za povećanje sigurnosti u vozilima. Sigurnost na cestama je u nadležnosti država članica, dakle to se tiče cestovne infrastrukture i ponašanja vozača. Ovdje sada govorimo o mjerama za povećanje sigurnosti u vozilima i to se uređuje na razini Europske unije, tako da bude jasno tko je nadležan za što. Zatim, što se tiče mjera koje se ne tiču sigurnosti vozila, e, kolega iz glavne uprave MUV će nešto više reći o obuci za vozače, simulacije i tako dalje. E, dakle, dvije su stvari rečene vezane uz vremenske rokove i u stupanje na snagu specifičnih mjera. Dakle, je li perspektiva do 2020. još uvijek realna? Kao što ste vidjeli, mi smo mnogo toga učinili kako bismo iznijeli jedan vjerodostojan prijedlog. Govorimo o dva relevantna prijedloga za komisiju i za to je jednostavno potrebno vrijeme ako želimo da tekst bude vjerodostojan. Mi ćemo krenuti u javne konzultacije sljedećeg mjeseca, za to postoje također vremenski rokovi i nakon toga ćemo krenuti u izradu teksta. Mi ćemo to učiniti u što kraćem roku, ali moramo pratiti određenu dinamiku rada. Dakle, možete biti sigurni da sve što radimo eh, ide u smjeru toga da prijedlog bude što solidniji. Zatim, eh, vezano uz hitno hitne kočnice i dodatne mjere za pješake i bicikliste. ABS e, dakle je uveden 2013. godine, to još moramo dakle ocijeniti prije nego što krenemo dalje. E, e, vi ste zapravo spomenuli autonomnu vožnju, gospodine Ertug. Zatim što se tiče kibernetičke sigurnosti. U Ženevi postoji jedna radna skupina koja se bavi upravo tom problematikom. A što se tiče autonomne vožnje, morat ćemo izraditi novi paket mjera, što uključuje i homologaciju takvih vozila. E, da kako, mi smo u potpunosti svjesni potrebe za time, tako da na tome isto tako radimo. Zatim, što se tiče daljnjih e, poteza, e, ja sam rekla da izvješću postoji 55 mjera, odabrano ih je 19. Zašto? Zato što smatramo da tehnologija još uvijek nije spremna za sve, imamo još i daljnje mjere, ali ćemo vidjeti u kojoj mjeri će to biti tehnološki moguće i je li to e, cijenovno, racionalno. Dakle, to bi bilo sve što se tiče mene. Možda kolega iz glavne uprave MUV nešto želi reći o ponašanju vozača na cestama. Da, imat ćemo priliku vratiti se na ovu temu pa ćemo moći o tome detaljnije razgovarati nakon što dobijemo tekst od strane komisije. Gospodine Koh, izvolite na jednu minutu. Hvala vam kasnimo pa ću biti kratak. Hvala na svim dodatnim prijedlozima koje su mi uputili članovi odbora. Kada bi sve njih uzeli u obzir, onda će to biti divovski e, tekst, to neće biti pregledno i stoga ću se ja usredotočiti u svojem izvješću na sve ono što se tiče vozila. A ove druge stvari, infrastruktura, ponašanje vozača, to možda trebamo obraditi u jednoj drugoj fazi. Ja bih se usredotočio na ono što moje izvješće ima kao temu, a to su vozila. Hvala vam gospodine Koh, a sada ćemo nastaviti s radom. Imamo razmjenu mišljenja sa koordinatorima. Gospodinom Karelom Vinom i gospođom Trotman. E, dakle, Karel Ving i gospođa Trotman, koje lijepo pozdravljam.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 Katrin Trautmann koja vrlo dobro poznaje Europski parlament. Kako se kaže u Francuskoj, ona je uistinu jedan od naših europskih stupova kakvi nam trebaju. I tu je također gospodin Vink. Tu ćemo govoriti o učinkovitoj integraciji urbanih čvorova u koridorima RTET e te o poticanju inovacija i interoperabilnosti Bit će također riječi i o ostvarenom napretku u koridoru Sjevernog mora i Baltika, te o uspostavi europskog sustava u željezničkom, signalizacije željezničkom prometu. Ovdje su, postoje neka pravila u vođenju rasprave, tako da će svatko od vas dobiti riječ na 15 minuta. Nakon vašeg izlaganja dobit će riječ naš izvjestitelj, gospodin erto koji je stalni izvjestitelj, i gospodin Markus Piper, koji će se vratiti u dvoranu. Zapravo, evo, upravo se vraća, izvrsno oni će dobiti riječ i nakon toga ćemo imati raspravu o konkretnim temama. Gospođo Trautman, izvolite, imate riječ i hvala vam što ste se odozvali našem pozivu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. S kolegom Karolom Binkom smo nas dvoje zajedno jako sretni što vam možemo predstaviti naš rad eh, i stanje stvari pred uvaženim zastupnicima u Europskom parlamentu. Vidim da imamo tu vrlo kvalitetnu prisutnost nosti i zbog toga nam je jako drago. Jedan eh, velik broj zastupnika u Europskom parlamentu posvećuje pažnju radu koordinatora i to nam je vrlo drago. Kao uvod ću spomenuti gradska čvorišta. Budući da ćemo kolega Karl Vink predstaviti svoj rad koji se tiče RTMS-a. A zatim ću ja onda kasnije govoriti i o koridorima, ali samo vrlo kratko. Pokušat ćemo se pridržavati dosta kratkih zadanih vremenskih rokova kako bismo imali dostatno vrijeme za raspravu. Kao početak, htjela bih reći da za nas je naša uloga uloga E, osobe koja olakšava rad, koja posreduje što se tiče uspostave osnovne prometne mreže i koridora sa onim prioritetom kojeg smo dali koridorima, stoga je to rad koji se tiče infrastrukture i realizacije najbolje, najnovije infrastrukture. Ali za nas to sadržava još jedan drugi aspekt, a to je to da europski teritoriji i građani, e, sami stanovnici Europske unije se bolje povežu. Koridori su nešto što se jako tiče gradova i gradskih čvorišta o kojima ću govoriti. Ali imamo dakle i e, odrazi na više ruralna područja, zato što se tu radi o tome da svatko treba imati pristup mobilnosti. To je svakako važno. Druga točka je ta da mi svakako želimo uzeti u obzir e, posebice situaciju gradskog stanovništva kojeg se više tiče e, pitanje zagađenja zraka, zagušenosti prometa, buke u gradovima, te bih htjela spomenuti sljedeće što ćete vidjeti u našem, našoj daljnjoj prezentaciji. Dakle, da se tu ne radi samo o infrastrukturi, već i o uslugama. Mi se trenutno nalazimo u jednom stadiju da kada govorimo o udbanim čvorištima danas, onda govorimo također i o uslugama koje se tiču mobilnosti, dakle o množini, a prije svega dakle eh, zelenije mobilnosti. Izazov su dakle gradska čvorišta i mi smo htjeli da to posebno bude naš prioritet u smislu razmišljanja, zato što većina građana danas živi u urbanim sredinama i takva je tendencija danas. Istodobno su to na neki način točke za povezanost, iznimno tehničke točke koja, koje povezuju različite vrste prijevoza, različite vrste prometa, e, što se tiče prometa na daleko udaljenosti, ali i na kraće gradske udaljenosti, nevezano o tome radili se o željeznicama, cestama, gradskom prometu ili o nekim logističkim aspektima. Gradska čvorišta su svakako neophodna, od iznimne važnosti kako bi se postigla učinkovitost rada svih koridora. I mi smo stoga htjeli e, malo specifičnije razmisliti o toj dimenziji, što nam omogućuje da surađujemo sa mnogim e, regionalnim, lokalnim predstavnicima, predstavnicima pokrajina, gradonačelnicima, koji si svi postavljaju pitanje oko toga kako će izgledati njihov prometni plan, njihovo upravljanje e, na području grada. Mi smo dakle htjeli posebni naglasak staviti na to pitanje gradske logistike, e, alata za posizanje dobre gradske logistike, što je naravno vrlo važno jer je to jedna usluga koja se nudi na nacionalnoj razini, ali su tako i na međunarodnoj razini. Mi smo također e, sagledali i koliki je trošak vezan danas uz to što je promet toliko koncentriran. Postoji dakle kao prvo socijalni trošak, trošak po pitanju zdravlja, ali postoji gospodarski trošak, budući da imamo izračune po pitanju implikacije um, zagušenosti prometa i to je 100 milijardi eura, dakle 1% BDP-a Europske unije na godišnjoj razini. I taj učinak se prije svega vidi u gradskim čvorištama. Dakle, gradska čvorišta imaju tu ulogu s jedne strane pokretača, to je jedno e, ispitno tlo za prakse, za obuku, za gospodarski rast, ali to su također s druge strane i mjesta koja dovode do velikog ekonomskog gubitka u tom lancu stvaranja vrijednosti i stoga se moramo obračunati s tim pitanjima koja se tiču gradskih čvorišta. To su oni izazovi koji se tiču zagađenja zraka, buke, sigurnosti na cestama, e, rizik od nesreća u prometu i naravno isto tako i uloga građana način na koji građani gledaju na to. Oni su korisnici prometa i njih trebamo imati na umu. A naravno, s ona na vrijeme dolazi i do sukoba, u tom smislu do prosvjeda. No, potencijal gradskih čvorišta mi želimo posebice naglasiti, a tu se ne, predstavljamo samo odboru TRAN, već i drugim odborima poput odboru ITRE, odboru e, koji je zadužen za energiju, koji sadrži tu dimenziju ali isto tako i u odboru IMKO, koji se ovo može ticati u smislu prava potrošača kada se radi o mobilnosti. Dakle, gradska čvorišta imaju velik potencijal što se tiče gospodarskih rasta i učinka poluge za za ostvarivanje novih usluga mobilnosti. Većinu vremena gradska čvorišta nude optimalne uvjete s kojima se može stvoriti dodatna vrijednost e, uslugama logističke, e, logističke prirodi i e, tih multimodalnih platformi, ali to je posao koji nikad nije gotov, stalno se odvija i moramo realizirati taj aspekt multimodalnih platformi u smislu gradskih čvorišta, posebice sa interoperabilnošću. Također imamo i one aktivnosti koje se tiču smanjenja zagađenja, dakle prijelaz na električna vozila, na zeleni, e, zelene načine prometa, na plin, ali isto tako da vidimo koja je uloga gradskih čvorišta u organizaciji gradova u smislu katalizatora tog prijelaza na druge vrste prijevoza, kako bismo građanima omogućili da lakše pristupe e, primjerice e, praksi dijeljenja automobila ili javnom e, prometu ili dakle tim zelenim vrstama prijevoza općenito. Imamo suradnju između grada i sela, imamo različite, različite programe, prije svega međuregionalne programe, posebice kod mog koridora se to vidi i tu imamo jako dobru razmjenu najboljih praksi. Po pitanju upravljanja prometnim tokovima, po pitanju korištenja digitalnih e, tehnologija u novim uslugama i prije svega kada se govori o takozvanim pametnim gradovima, o celom tom razmišljanju. Dakle, ne samo inteligentni grad, zato što postoje senzori na području grada koji mjere zagađenje, već e, pametni gradovi u smislu da imaju jedan cjelokupni pristup e, ka rješavanju tih pitanja. Mi ćemo u idućem razdoblju staviti naglasak na programe rada, na ekološku, okolišnu dimenziju, kako bismo postigli konkretne rezultate što se tiče osvarivanja tih novih e, inicijativa i tehnologija pri našim koridorima. Prvo kratko ću se osvrnuti na inovaciju i na priliku koju nam pružaju e, te nove tehnologije, primjerice digitalizacija. Htjeli smo izabrati nekoliko prioritetnih e, perspektiva kako bismo Eh, potaknuli komisiju da razmisli o inovaciji, primjerice eh, alternativna energija. To je nešto što se danas eh, koristi u svim koridorima u okviru transeuropskih prometnih mreža i to polučuje značajne rezultate. Također smo objasnili nedavno državama članicama prije nekoliko mjeseci kada smo se s njima sastali da su koridori onaj pravi način za postizanje standardizacije i e, za korištenje tehnologije. I u tom smislu surađujemo sa Karelom Vinkom kada se radi o korištenju RTMS-a. RTMS je vrlo e, dobar primjer zato što mi konstatiramo da su se države članice jače udružile kako bi postigle harmonizaciju i bolju odluku, a s time bi mogli uštediti nekoliko godina i prije početi iskorištavati tu tehnologiju i postići veću sigurnost na željeznicama. S tim primjerom i dalje ukazujemo na to da kada je neka tehnologija zrela, ali kada se još potpuno se ne koristi, da je onda i dalje sastavni dio inovacija. Ali da od pilota moramo prijeći taj put sve do krajnjeg korištenja proizvoda kako bismo imali e, taj sveukupni lanac stvarane vrijednosti. U tom smislu, kada govorimo o prostoru za inovaciju, onda u tom smislu razmišljamo o našim koridorima. Za neke projekte su danas koridori pravi laboratoriji na otvorenom, ako možemo tako reći, koji dopuštaju e, različitim dionicama da se susretnu e, po pitanju istraživanja i inovacije. Mi podržavamo sve ono što se tiče inovacije, e, transfera tehnologija i svega onoga što naše koridore može učiniti učinkovitijim. Sada, nešto o našim perspektivama vezanim uz naše dokumente o glavnim izazovima u gradskim čvorištima. Kao prvo, želimo da se nove inovativne tehnologije u potpunosti iskoriste, dakle vezano uz digitalizaciju i dekarbonizaciju, to je svakako glavni prioritet. Zatim e, imamo politiku TNT-a koju želimo integrirati sa tim aspektom e, urbanskog planiranja i želimo da naši koridori doprinesu paktu iz Amsterdama što se tiče gradskog razvoja. Želimo također ostvariti mobilnost putnika, to nam je stvarno prioritet, da gradska logistika bude učinkovita i da se može iskoristiti na najbolji mogući način u nadolazećem razdoblju. Što se tiče gradskih čvorišta, već sam rekla da želimo na njih gledati kao na platforme za inovaciju kao na tlo na kojem se mogu ispitati nova rješenja, nove tehnologije. Ali mi smo isto tako konstatirali da svaki put kada što bolje povežemo digitalizaciju, ne samo što se tiče autonomnih automobila i sektor prometa, da onda ostvarujemo zanimljive rezultate. I zaključit ću s time što ću reći da imamo sljedeću e, vodeću inicijativu, da smo počeli razgovarati sa gospođom povjerenicom o mogućnosti da posebne projekte koje nam mogu poslužiti kao primjer i koje nam mogu poslužiti za to da odredimo zatim naknadno nove projekte, da njih naglasimo e, za idućih 3-4 e, godine. Hvala vam lijepa gospođo Trautman na ovom izlaganju. Bez dalje odgode ću dati riječ Karlu Vinku. Vi ste koordinator za europski sustav za signalizaciju u željezničkom prometu, dakle sustav ERTMS. Hvala vam što ste ovdje s nama i izvolite. Uh, members of the parliament, Hvala vam, hvala lijepo predsjedateljice, poštovani članovi parlamenta. Sa zadovoljstvom sam ovdje kako bih vam dao dodatne informacije ne samo o strategiji ili viziji, već projektu koji je spreman za provedbu i treba biti ustvaran u nadolazećim godinama. To je u potpunosti u okviru onoga što je Katrina rekla i podržava isto tako ono što je potrebno ostvariti unutar programa koje je Katrina pisala. Ovdje govorim o željeznici, no jasno je da željeznica zajedno sa plovnim putovima i cestama bi trebala nadopunjavati se međusobno u ostvarivanju ciljeva koje imamo što se tiče e, interoperabilnosti i općenito mobilnosti. Naš konačan cilj je interoperabilnost, a ERTMS je jedan alat e, nešto što jednostavno moramo upotrebiti kako bismo uspjeli provesti interoperabilnost koja je očito glavna, osnovna stvar čimbenik mobilnosti na razini Europske unije. Kako bih vam dao predođbu o tome koliko je zapravo mnogo širi RTMS od samo ovog bavljenja interoperabilnošću, ukazao bih na četiri karakteristike. Prije svega RTMS i narodno sistem signalizacije, no taj sistem ima određene posljedice, da ću vam neke primjere. Što se tiče dekarbonizacije, znamo da je željeznica najučinkovitija što se tiče emisija ugljika, a ovdje možemo vidjeti da uz željeznicu možemo povećati kapacitet svoje mreže. Ovih 5 do 10% je jedan cilj, ambicija koji je Deutsche Bank u svoje programe vlastite unijom, ali ja se bavim željeznicama i znam da će se zapravo raditi u mnogo većem postotku, ne bi me iznenadilo da u krajnjoj liniji kada provedemo RTMS da dođe i do 20%, a ne ovih spomenutih 10%. Druga stvar je da se ovdje radi o okosnici digitalizacije. Što je tu zanimljivo je da smo na europskoj razini i insistiram na tome da se radilo na europskoj razini, razvili smo tehnologiju koja može dalje evoluirati. Imamo RTMS kakav je danas definiran, ali to je tek korak koji nam je potreban kako bismo došli do krajnjeg sistema, a to je izravna veza između lokalne razine i satelita i svih željezničkih sistema što se tiče signalizacije, sigurnosti, kapaciteta i drugoma, svemu, sve to će se zapravo e, temeljiti na toj izravnoj vezi. Za to će trebati određeno vrijeme, moramo razmotriti rok primjerice do 2025. ali potencijal za to postoji. Što se globalizacije tiče, razvili smo sistem u svijetu, vidimo zapravo da drugdje kopiraju naš vlastiti sistem koji smo razvili u Europi, koji je vrlo uspješan na tržištima poput Turske, Australije, mm, čak i u SAD-u su zainteresirani za to. Dakle, moramo obraniti tu strategiju jer e, to je ono što čini razliku za Europu na globalnom tržištu. I naravno to je rješenje koje je usredotočeno na e, rezultate, povećava se sigurnost, proračuni su pokazali da imamo 15 do 20% e, bolju sigurnost korištenjem ovih sistema nego trenutno postojećih. Što se provedbe tiče, sistem imamo, on je tehnički već definiran. Što dalje? Imamo ciljeve kroz takozvane breakthrough programe, kao što je Catherine rekla, mogli smo i stvari odraditi mnogo brže po meni u ovih deset godina koliko sam u komisiji izgubili smo četiri godine što se tiče ovoga, no sada smo došli do svog cilja, imamo stabilne, zrele specifikacije potrebne za softverski sistem, jer radi se o softverskom sistemu, ne samo stroju nekom i Isto tako imamo e, planove za pokretanje toga na europskoj razini. Imali smo planove, planove do 2017. Tada smo trebali provesti plan od 2017. do 30. A ja sam komisiji predložio što je prihvaćeno da bismo trebali podijeliti te provedbene planove na dva dijela. Prvo razdoblje 2016. do 23. a drugo 23. do 30. Zbog čega Zbog toga što prije svega imam iskustva u upravljanju željeznicama i ako željeznicama date 15 godina vremena, onda 10 godina ništa ne rade, posljednjih 5 godina svi žure i nerviraju se. Dakle, rekao sam, uzmimo ovo prvo razdoblje i provedimo u tom razdoblju osnovne promjene, osnovnu prilagodbu koja je nužna, a zanimljivo je da ako uspijemo ostvariti ono što imamo u planu za to prvo razdoblje 17-23. godine, tada će sve biti spremno. Ne samo tehnički govoreći, već i što se sistema tiče, što se operative tiče, autorizacije potrebne. Dakle, ako u to vremensko razdoblje uspijemo ugurati i ostvariti ono što trebamo, tada ćemo ubrzati zapravo konačnu provedbu. Ono što je vrlo važno i novo za željeznice je da želimo sistem koji će biti standardiziran, što znači da taj isti sistem može biti korišten svugdje u Europskoj uniji, što je velika promjena u usporedbi sa onime što je postojalo u željezničkom prometu u prošlosti. A to znači da ako kažete treba mi jedna jedinica koja je standardizirana u Europskoj uniji tada moramo prilagođavati infrastrukturu. A sada od strane infrastrukture tražimo da oni prihvate e, takve standardizirane OBU jedinice koje će voziti na njihovim željezničkim infrastrukturama. I to je osnovna, osnovni problem u interoperabilnosti, ali načela i način na koji to radimo su prihvaćene od strane različitih dionika. Naravno, ukoliko želite standardizirane jedinice OBU koje mogu bilo gdje u Europi biti korištene, tada morate nacionalne zahtjeve manjiti do minimuma. To je težak posao, nije lak jer svi imaju svoje vlastite želje, stajališta. No, mi moramo to smanjiti na minimum. I također trebamo jasno, jasan, transparentan regulatorni okvir. Dakle, nacionalna tijela trebaju surađivati u tome i ono što vidimo da postoji da ako želimo da jedna lokomotiva može iz jedne države članice se prenijeti u drugu, za to je potrebno 2-3 milijuna i nekoliko godina da bi se dobila potrebna autorizacija. Dakle, to je neprihvatljivo, to je nešto što ćemo mi promijeniti. Dakle, što se tiče tog takozvanog breakthrough programa, prema njemu prije svega stabilizirali smo specifikacije. One su tu, dogovorene su već, utvrđene i trebalo bi biti temelj daljnjeg rada. Dakle, te osnovne specifikacije za software su takozvani baseline 3 release 2 i Njega će se prilagođavati poput svih drugih softverskih sistema s vremenom, ali osnova postoji koja je prihvaćena kao standard. Zatim, zatim e, revidiran IDP je već prihvaćen od strane država članica i komisije isto tako i u prosincu smo dobili formalni sporazum da će to biti dakle, način na koji ćemo raditi. Imat ćemo dva razdoblja, prvo i drugo, unutar kojega ćemo definirati i vidjeti što možemo postići do 23. Dakle, veći dio posla treba biti odrađen u tom prvom razdoblju. Ključne obveze koje smo preuzeli i zatražili smo unutar memoranduma razumijevanja iz 2016. da svi dionici e, prihvate, da imamo jednu standardiziranu jedinicu, takozvani OBU, koji može funkcionirati bilo gdje u Europi, isto tako odobrenje korištenja infrastrukture koja će biti sukladna tome i interoperabilna. Od 2019. nadalje, u okviru četvrtog željezničkog paketa, a željeznička agencija ERA e, može imati nadležnost u provedbi toga. I posljednja stvar koja je vrlo važna za provedbu, trebamo sporazum sa industrijom, dobavljačima, trenutno smo u raspravi s njima, oni e, shvaćaju koji su pojedini ciljevi. Danas ću popodne ponovno razgovarati sa samim operaterima kako bih objasnio kako ćemo se sa time nositi i kako bi stvari trebalo riješiti. Dakle, suradnja industrije tu je vrlo važna i važno je isto tako braniti europsku industriju. Kada imate velike industrije na Kines, u Kini koje se spaju međusobno, druge inicijative koje će također postati konkurencija onome što mi radimo što se tiče e, željeznice, pokazuje se da postoji nužnost integracije, bolje integracije, bolje koordinacije onoga što industrija predlaže. A s obzirom da mi predvodimo u tehnološkom razvoju, to je nešto što bismo trebali upotrebiti, dakle tu prednost na europskoj razini. Akcijski plan za RTMS je takav da za provedbu programa Breakthrough, za koji sam rekao koje vremensko okvire, tijekom razdoblja 2016-2023 moramo doista ostvariti ciljeve koje su pred nama, a moja uloga kao koordinatora je to maksimalno gorati kako bismo dobili najveću mogućnost ostvarenja rezultata i doista ih ostvarili. Usredotočit ćemo se na koridore, kao što je Catherine već spomenula, zbog toga što u tome možemo pokazati da ono što već godinama razvijamo ima smisla, a osobito što se tiče e, koridora za željeznički e, teretni promet, ali i putnički. A da ću vam samo primjer potencijala te tehnologije. paris lyon uz podršku komisije provedena je studija toj trasi i umjesto da se nova željeznička pruga ondje radi, odlučili smo se za provedbu RTMS-a i sami Francuzi pretpostavljaju da bismo tu sa 13 mogli se popisti na 18 vlakova, što znači da nekoliko milijarde koje su potrebne za željezničku prugu neće morati biti uh, uložene, već ćemo se ograničiti jednostavno na RTMS. Dakle, to je potencijal ove tehnologije koju se provede onako kako bi trebalo. Imam dvije karte koji pokazuje situaciju kakva je danas trenutno, imamo oko 7000 km, a druga traka vam daje, druga, druga karta, ono što očekujemo krajem 2023. gdje bismo trebali imati 20.000 km funkcionalnih. I posljednji slajd. Tehnički možete biti vrlo entuzijastični, motivirani, no odakle dolazi novac? Kako ćete financirati stvari? tu moram ukazati na nešto. Imamo poslovne planove za svaki koridor i pokazuje se da ako provedemo interoperabilnost na svakom od ovih devet koridora, da ćemo dobiti financijski povrat. Neki koridori će biti bolji od drugih, ali imamo prihvatljive profite za svakoga. Poanta je u tome da možete imati povrat vezano uz bilo koji koridor, ali isto tako se morate dogovoriti sa državama članicama koje imaju svoje vlastite financijske planove, ministre financija, transporta i tako dalje. Tako da ono što ćemo mi učiniti, što je moja uloga također, je vidjeti kakve pretpostavke postoje u državama članicama, u njihovim nacionalnim programima i kakve pretpostavke postoje na temelju koridora i pokušati to objediniti kako bi postojala dosljednost između planova za koridore i prijedloga koje dolaze sa razine država članica. I na taj način smatram da ćemo bolje moći uvjeriti one koji donose odluke o RTMS-u i našem planu pokretanja. Imamo podršku u komisiji, vrlo sam sretan što imamo vašu podršku što omogućava ove velike investicije suradnju sa Središnjom bankom, investicijskom bankom, dakle imamo pristupe financiranju, ali sada dobijamo i postajemo sve konkretni i trebamo odrediti odgovarajuće prioritete i što se financija tiče, osobito na dolazećim mjesecima i godinama, obe u jedinice će biti prioritet, ali dobivamo i grantove, dobivamo bez, blending između privatnog i javnog financiranja i isto tako EFSI kao moguće izvore financiranja. Moja bi poruka dionicima bila da ne bismo trebali imati to tradicionalno stajalište da ako trebate novac za željeznicu idete vladi ili komisiji i tražite novac. Ne, množemo mnogo, mnogo više učiniti sa manje. I to je nešto za što bismo se trebali potruditi ne samo na razini država članica, već na razini upravitelja željezničke infrastrukture, željezničkog prometa, sa industrijom i kada sve to povežete, onda će ovaj konkretan projekt, jer insistiram na tom da je to jedan konkretan projekt koji se provodi, postoji jedan od najvećih europskih projekata gdje ćemo doista moći pokazati da je naš doprinos e, stanovništvu nešto što je vrlo pozitivno. Hvala. Hvala lijepa koordinatorima. U svakom slučaju podsjetljeni ste na to da ćete u potpunosti imati podršku odbora za promet. To je točno. Otvaramo sada raspravu. A nisam još govorila o koridorima, imam li vremena? Da, prije nego što vam dam ponovno riječ, Katrin Trautman će nam govoriti prvo o svojim koridorima. Hvala vam lijepa. Znam da je nekoliko parlamentarnih zastupnika zainteresirano i želi znati gdje se sada trenutno nalazimo, posebice što se tiče glavnog glavnih projekta, dakle to je Rail Baltica na području tog koridora Sjeverno i Istočno more. Samo da podsjetim na drugi program rada koji je predložen već prije nekoliko tjedana. Mi smo završili s analizom, sa produbenom analizom vezano uz tehničke karakteristike tog koridora. Zatim smo ažurirali popis projekata, ali to je jedan dugotrajan postupak vezan uz ažuriranje projekata i stoga sada više nemamo 80 milijardi eura za projekte za koje znamo i koji su nam zanimljivi za e, taj koridor. Sada smo na 98 milijardi eura. I to je izvan učenak toga što smo proveli tu reviziju tih projekata i ti projekti na tom koridoru su povezani sa drugim projektima i sa drugim partnerima. Radili smo o kapacitetima, o uskim dijelovima na području gradskih čvorišta, a istodobno smo rekli da želimo isto tako optimizirati sva financijska sredstva koja imamo. Samo kratko, na drugoj prozirnici tu se vidi nešto vezano uz financiranje. Imamo dobar rezultat što se tiče natječaja za 2014. i 2015. godinu u okviru instrumenta za povezanje Europe. Vidite da se tu radi 23 milijardi eura e, sredstva za sufinanciranje što smo dodijelili 19 projekata na tom koridoru, ali isto tako imamo i 293 milijuna eura za bespovratna sredstva za 18 projekata. To su projekti koji su povezani sa drugim koridorima. Države članice koje su u kohezijskom fondu, Poljska, Litva, Latvija, i Estonija, za njih smo prikupili 9 milijardi eura iz eh, europskih strukturnih investicijskih fondova za razvoj eh, osnovne prometne mreže u okviru TNT-a do 2023. godine. Važan dio toga će se odnositi na projekte u mom koridoru. Također postoje i različiti drugi projekti EFSI koji su već potpisani i odobreni, primjerice e, izmjene na zračnoj luci u Talinu, ali su tako i u tunelu u Blankenburgu, u Rotterdamu, zatim zračna luka u Rigi i slični različiti projekti od kojih sam samo nekoliko spomenula jako smo radili na tome kako bismo promicali projekte u cijelosti u tom razoblju. od svibnja 2015. godine, dakle već dvije godine održali smo 36 misija, pet eh, foruma o koridorima, imamo i radnu skupinu eh, o lukama koja se jučer sastala u Liježu, tu je Petar Balš bio s nama, vezan u Sjeveno more i, koridor eh, ka sredozemlju, što je bilo važno i za unutarnje plovne puteve. Zatim smo radili sa e, baltičko jadranskim koridorom kako bismo pripremili sastanak u rujnu o gradskim čvorištima. I također smo se više puta neslužbeno sastali sa prijateljima Rail Baltike. Zaključit ću s time što ću vam prikazati vremenske rokove, to je zadnja prozirnica vezano uz projekt Rail Baltica tu smo pokrenuli 1,22 milijarde eura iz instrumenta za povezivanje Europe, što nam je omogućilo da financiramo projekte iz četiri država članica, dakle Estonija, Litva, Latvija i Poljska. Kao što to možete vidjeti, danas smo već u uznapredovaloj fazi, budući da smo završili ključne studije u 2017. godini. Imamo sporazum, međuvladin sporazum koji je u siječnju potpisan i koji je sad na ratifikaciji u nacionalnim parlamentima zahvaćenih država. Zatim 2018. godine ćemo nastaviti sa tehničkim dizajnom. 2020. godine ćemo dovršiti E, dobivanje prava na zemljište za projekte koje treba izvesti, a zatim ćemo već imati pripremne radove i izgradnju odmah godinu dana nakon toga, što će nam omogućiti da e, ispunimo rok od 2025. godine za završetak e, tih te izgradnje i zatim završetak koridora u 2030. godine. Karol Vink je jako dobro upravljao tim projektima A novi cilj projekta Baltica je taj da se istodobno može i početi sa korištenjem RTMS-a, e kako se izgrađuje mreža, što znači da ćemo imati dodatnu korist za prijevoz putnika i robe. Evo toliko o tom koridoru. Naravno da sam sa kolegom spremna na eh, odgovaranje na vaša pitanja. Samo zaključna primjedba. što više napredujemo, to više zapravo uviđamo koliko je još posla pred nama i e, želimo raditi s Europskim parlamentom i sa odborom TRAN kako bismo što bolje dovršili ostatak posla. Hvala, Hvala Katrin i zahvaljujem također gospodinu Vinku na njegovom izlaganju. Sada ćemo otvoriti raspravu. Dajem odmah riječ gospodinu Piperu, našem izvjestitelju. Ja, ganz herzlichen Dank für Hvala vam lijepa na izlaganjima. A ja dobro poznajem Katarin iz posjeta u mojoj lokalnoj izbornoj jedinici. Katarin, ti si bila kod mene, pozdravljam te. I već smo tamo predstavili nekoliko projekata i e, to je dobilo jako e, dobru reakciju javnosti. Nekoliko pitanja. Vaše iskustvo od vas oboje vezano uz EFSI. Ne bismo li možda trebali biti malo pošteniji kada koristimo EFSI? Ja mislim da u onim ključnim državama Europe u razdoblju jeftinog novca EFSI nema zapravo smisla. Možda da onda kada se iskorištava kada se koristi znanje o ulaganju od Europske investicijske banke, ali tehnički gledano vidimo da EFSI nema smisla. To nam kažu e, ministarstva prometa i potencijalni izvođači. To je prvo pitanje kao EFSI. Drugo pitanje upućeno Katrin Trautman. Ti si rekla da ćemo do 2023. u e, Estoniji i Litvi e, zaprimiti daljnjih nekoliko milijardi eura 6 milijardi točnije rečeno za dvije države kako bismo dopunili koridor. Možda sam to krivo shvatio. Pa da, evo, možeš onda odgovoriti na to. Mene jako zanima odakle dolazi ta brojka, zato što za razvoj nakon 2014. godine gotovo da i nemamo još obvezujuće ciljeve što se tiče budućih ulaganja u prometnu infrastrukturu. I zadnje pitanje se odnosi na oba govornika. Imate li pregled? Mi smo naime ovdje u Europskom parlamentu imali veliku svađu kohezijske države, druge države, odbor za regionalna pitanja, odbor za promet. Bilo je vrlo teško osvajati kompromis. Zanima me imate li pregled nad nacionalnim financijskim omotnicama, da li, dakle novac koji se tiče sufinanciranja iz CEFA. Imate li pregled e, je li taj novac dosta pravilno raspoređen do sada ili postoje tamo još novci koji, e, koje niko nije iskoristio koje bismo mogli uključiti u daljnjim natječajima? Ertug, imate riječ. Hvala vam lijepa. Kao prvo, zahvaljujem gospodinu Vinku. To je gospodin interoperabilnost, e, tako bih ga mogli nazvati, zbog dugogodišnjeg rada kojeg ste obavili. Ja sam tu već osam godina i već osam godina sam uvijek e, smatrao da je gospodin Fink ono lice koje ostvaruju interabilnost eh, na području željeznica. I stoga još jednom hvala vama i hvala i tebi, draga Katrin, što si ovdje. Vrlo mi je drago vidjeti te ovdje u Europskom parlamentu i eh, srdečna dobrodošlica. Moja pitanja idu u sljedećem smjeru. Urbana čvorišta u koridorima TNT mreža. To je ono što se ti, Katrin, spomenula. Prošli tjedan smo održali jedan doručak eh, pod našim domaćinom predsjednicom odbora gdje smo govorili o tome i kada o tome govorimo onda je to obično teorija, a ne praksa. Naime, mi to teško možemo realizirati u stvarnosti, zato što u mnogim regijama u EU, uzgled rečeno i u Njemačkoj, nemamo potrebnu tehničku infrastrukturu za to. Dakle, 4G, 3G, 5G uskoro. Znam da vi dijelite e, vašu kompetenciju između država i djelomično između regija i da Europska unija tu sufinancira to, ali na kraju krajeva telekomunikacijske tvrtke odlučuju o tome koliko će gdje uložiti. Mislim da je to izuzetno problematično ako govorimo o automatizaciji i digitalizaciji. To je nešto što nedostaje i tu nisam siguran kako vi kao koordinatori u vašim razgovorima možete na to utjecati, to jest kako izgleda činjenično stanje. Tu me zanima vaše mišljenje. Zatim bi me također zanimalo vaše mišljenje. Naime, ti si rekla da gradska čvorišta nude mnogo prednosti, ali da imaju neke mane. I ako je Njemačka ki prijevod bio dobar. Dakle, emisije, buka, zagađenje zraka dovodi do gubitka dodatne vrijednosti. I tu se u potpunosti slažem s tobom. Od 31. svibnja od Europske komisije, između ostalog, očekujemo i reviziju takozvane direktive o eurovinjetama, gdje se govori o određivanju cijena, to jest o internalizaciji eksternih troškova. Mene zanima kakva bi bila tvoja preporuka kao koordinatorica, budući da ti imaš kontakte u glavnoj upravi MU u Europskoj komisiji, što misliš da bi hitno potrebno eh, bilo da se uključuju taj dokument ti zasigurno pratiš i rasprave vezano uz e, ta pitanja buke, zagađenja, emisija. Te rasprave ćemo morati voditi već nekoliko godina i stoga bi bilo dobro kada bi to bilo sadržano u tom dokumentu. Treća točka. Da se vratim na inovacije koje imamo, a koje ne možemo provesti u svakodnevnom životu, zato što, evo, opet govorim, nemamo infrastrukturu. I tu ja mislim na infrastrukturu u smislu e, LNG, CNG, e, vodika, e, plina, električnih postaja i tako dalje. A države članice su do kraja studenog 2016. godine se obvezale da će podnijeti nacionalne akcijske planove o tome i kako dakle namjeravaju u budućnosti izraditi takvu vrstu infrastrukture. A od jučer smo znamo, to nam je rekla gospođa Buz, da je u međuvremenu 19 država članica predalo nacionalne akcijske planove, ali to i dalje dakle, znači da devet država članica još nisu. I da moramo aktivirati Europsku komisiju. Što se tiče čiste energije za promet, tu me zanima gdje su najveće poteškoće na pojedinim koridorima i kako možemo riješiti te probleme zajedno s državama članicama, to jest gdje mi kao Europski parlament možemo eventualno iznijeti neki zakonodavni prijedlog ili napraviti izvršnu vlastnu inicijativu i tako utjecati na to. Hvala vam. Hvala, Hvala i ja zahvaljujem na izlaganjima i naravno da mi je uvijek zanimljivo kada ste vas dvoje ovdje s nama i kada Karel Fink kaže da kažemo željeznicama da za 15 godina trebaju napraviti to i to, onda se ništa ne dogodi. Ja mu to svakako vjerujem, to je moje iskustvo, ali evo, to je izgleda i njegovo iskustvo, ali on od 2003. do 2005. godine bio e, šef ECTB-a e i stoga zna točno kako reagiraju željeznice. No, načelno o RTMS-u, ono što je on rekao, dakle tih 20% uštede CO2 zatim 15 do 20% veće sigurnosti. Tu smo govorili da ćemo smanjiti e, brojke smrtnih slučajeva i 30% kapaciteta za to. A i troškovi su onda minimizirani zato što ne moramo onda niti signale staviti na pruge zato što je to sve povezano e, kroz sustav i kroz kompjutere. Dakle, to je situacija kod koje svi imaju koristi. A unatoč tome u zadnjih 15 godina se uzaludno trudimo to sve realizirati. I imam jedno pitanje, ja sam bio i supotpisatelj pisma između Kaunaša i poljske granice. Sada imamo za 40 milijuna eura e, novu prugu koja je izgrađena. Dakle, u baltičkim državama imamo onu, onu rusku prugu za e, taj veliki iznos. A sada gotovo više i nema regionalnog prometa on je ukinut. A razlog tome, tako su mi rekli, je taj što niti RTMS nije ugrađen, niti poljski sustav upravljanja željeznicom, već ruski sustav. Ali za ruski sustav postoje samo malo lokomotiva, postoji e, takozvana takozvani tajga bubanj, takva lokomotiva koja može voziti na taj sustav, ali drugi vlakovi ne. Dakle, kao prvo, 400 milijuna eura smo dali za poboljšanje infrastrukture, a zatim onda nismo sposobni provesti RTMS. Nema vlakova i onda je promet gotovo ukinut. A naravno da je za Europu jako važno da postoje prekogranične poveznice. S tim uvezi moje pitanje. Tko je tu propustio dobro djelovati kada je Karel Fink znao za to, kada je znala Katrin Tautman za to, pa to je koridor. Mi već deset godina govorimo o tome je li to e, europska normalna pruga ili ne, a sada ćemo ponovno deset godina raspraviti o tome hoće li to biti RTMS ili ne. Pa to je suludo i stoga bih rado čuo vaše, vaš odgovor na to. Kao drugo, Rail Baltica. Uskoro ćemo biti i tamo gore. U Estoniji sam vidio da postoji prosvjed i e, protivljenje protiv trase koja je zabrana. Neki kažu da je to iz okolišnih razloga, a drugi kažu da e, žele promijeniti trasu zato što imaju zemljišta na tom drugom području i tamo žele povećati vrijednost tog zemljišta. Dakle, mene zanima kakva je situacija tamo jer ćemo idući uskoro u Talin ili i u Vilnius na službeno putovanje. Treće pitanje tiče se kombiniranog prometa. Primjerice to znači da bi kontejneri trebali bez problema se prebaciti sa kamiona na željeznicu, pa onda na unutarnje plovne puteve i tako dalje. A ako smo sada dopustili takozvane monster trakove, kamione koji su dulji, a kontejneri su veći i ako to zatim onda se ne može prebaciti na željeznicu, onda će to biti prava katastrofa jer smo dugo radili na tome da to treba biti interoperabilno u različitim sustavima. Zanima me ima li informacija s tim u vezi i kako se prema tome odnosimo. A osim toga, naravno, hvala vam i znamo da se dobro napreduje i sa zajedničkim pothvatom na području Real Baltike i u baltičkim državama, mi uvijek govorimo o njima, ali ako znate kako tamo situacija izgleda, onda znate isto tako da su to jako velike razlike između Estonije, Litve i Latvije i tu smo stvarno dosta toga napravili i nadam se da će to ići još i naprijed. Dakle, sada to više nije pitanje novca, već samo hoće li se to provesti ili ne i želim vam sve najbolje. Hvala vam, gospodine Kramer. gospodine Werner. Dobar dan, izvolite. Imate riječ. Hvala. Hvala i Katarin i Karelu. Mi smo to uvijek e, izbliza pratili kako tu koordinatori rade u suradnji sa nacionalnim vladama, sa ministarstvima prometa, kako to sve funkcionira. Da je to teško, to smo svi zajedno shvatili, a i kolega Kramer je upravo govorio, dakle, onih 15 godina kod željeznica, koliko je to malo razdoblje. Ali jako sam impresioniran kada se radi o postignućima. Pa i ono što je Karel rekao, da veliki igrači u proizvodnji, u razvoju, željezničkih vozila su u međuvremenu shvatili da je Europa jedno tržište i da je jako važna ta tehnička kompatibilnost vozila kako bi se moglo odgovoriti na potražnju klijenata. I kada se onda RTMS počinje smisleno koristiti i kada povećamo kapacitete na dobro izgrađenim trasama poput trasi između Pariza i Liona, onda se tu vide, vide značajni rezultati, a 30% više kapaciteta znači jako veliku gustoću vlakova koji idu jedan za drugim, a za to nam je naravno potreban onda i dobar sigurnosni sustav i dobro praćenje. Pogotovo ako kombiniramo između e, brzih vlakova, regionalnih vlakova, a možda čak i teretnih vlakova kada se sad, ako se sad još i nadalje izgradi e, sektor e, prijevoza robe, onda to za gradska središta naravno znači više buke, dakle za, za područja koja su gusto naseljena. Mi smo zajedno pregovarali i odlučili smo da bi e, vozni parkovi trebali biti opremljeni modernijim sustavima kočenja. Je li to isto tako jedna tema koja je obuhvaćena u vašem radu. Ja sam uvijek mišljenja da na europskoj razini trebamo stvoriti vlastiti konzorci sa proizvođačima brzih vlakova. Jer kad pogledamo Airbus, to je eklatantni primjer toga da kao europski proizvođači ne brzih vlakova, već eh, zrakoplova možemo se supostaviti drugim velikim igračima poput američkih igrača. Inače će nas Boeing i drugi, inače bez Boeing i drugi već pokopali, a to upravo želimo spriječiti kod željeznica. Neka poduzeća tu već surađuju sa kinezima, imaju isto tako tu dijagnozu na e, vlaku. A mi želimo zadržati naš sektor proizvodnje vlakova u Europi. Želimo dalje razgraditi taj sektor i tu imamo dobre poticaje od vas i hvala vam lijepa na tome. Ali moje središnje pitanje je hoćemo li napretovati s time, sa Bombardijom, sa Siemensom, sa Frečo Rečo, ne znam, Italijani tu sami rade na tome. Podsjećam, to je središnje pitanje. Onda ćemo uspjeti ostvariti interoperabilnost, kompatibilnost, Deutsche Bahn i e, francuske željeznice su jednom napravili jedan zajednički potvat i rekli su da se prvo moraju razjasniti tehnička pitanja prije nego što se krene na financiranje. Sve to tu već imamo. Imamo naknade koje su transparentne, imamo regulatorno tijelo, imamo više tržišno natjecanje imamo sve mogućnosti, samo ih trebamo iskoristiti. A vas dvoje ste to doista napravili na jedan vrlo avangardan način i hvala vam na tome. Madame Virkonen, monsieur Gospođa Virkonen. Izvolite, najprije vi. Hvala predsjednice, ja želim zahvaliti našim koordinatorima. Mislim da su vaša izlaganja bila uistinu nadahnujuća. Digitalizacija i dekarbonizacija smo su najvažniji e, veliki trendovi u europskom prometnom sektoru, tako da je zanimljiv vaš pristup da bi se koridori trebali koristiti kao zapravo laboratorij za nove inovacije i trebamo vidjeti na koji način se ovdje može uvesti ideja digitalizacije. Mislimo da je to sjajno jer digitalne tehnologije i povezani poslovni modeli u prometnom sektoru imaju uistinu veliki potencijal. Međutim, tu e, već sada postoje velike razlike među državama članicama, da kako tehnologija se razvija vrlo brzo, pa moramo izbjeći fragmentaciju u Europskoj uniji kada je riječ o digitalizaciji, zato i govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu i jedinstvenom prometnom tržištu. Dakle, to je e, osnovna zamisao da bismo trebali imati jedinstveno tržište na kojem će svi surađivati, a za to je potrebna visoka razina koordinacije i moramo imati okvir na europskoj razini, moramo također e, koordinirati standarde i e, regulaciju te smjernice kako bismo dobili uistinu integrirano europsko tržište. E, kao što ste spomenuli, moramo najprije riješiti neka ključna pitanja kao što su kibernetička sigurnost, zaštita podataka i interoperabilnost. TNT koridori nude priliku za dobru prekograničnu suradnju u području i u fazi istraživanja i same izgradnje. Drago mi je da ste naglasili važnost uloge istraživanja i razvoja te pilot projekte E, koji bi se također mogli provesti. Digitalizacija mijenja način na koji se nude usluge u prometu te način na koji ljudi koriste prometna sredstva. Znam da vam je poznata mobilnost kao usluga, mi o tome često govorimo u Finskoj, tako da mi zapravo želimo stvoriti okruženje koje će poduprijeti digitalne usluge i nove poslovne modele. Za nas u Finskoj je to važan instrument za budući razvoj. E, nadalje, spomenuli ste da se trenutno razgovara o nekim e, vodećim projektima zajedno s komisijom. možete li nam reći e, koji bi to bili vodeći projekti u Europskoj uniji i ono što nam je također važno jest da znamo e, što sa financijskim instrumentima, odnosno kako gledate na njihovu ulogu i kolika je razlika između potreba za investicijama i samim investicijama. Postoji li dovoljno financijskih instrumenata na razini Europske unije i je li koordinacija tim instrumentima dovoljno dobra, odnosno da li se oni dovoljno dobro nadopunjuju. Ja vam želim zahvaliti na vašim izlaganjima i na uloženom trudu i radu. Mislim da je dobro da se koridori koriste za poticanje inovacija i digitalizacije u Europi. Mislim da nam je to uistinu potrebno. Hvala. Gospodin Vin van de Kamp, hoćete li vi kratko uzeti riječ? Hvala. Imam e, zapravo mnoštvo pitanja, ali s obzirom da nema vremena neću ih sve postaviti. Ali imam jedno pitanje gospođi Trotman vezano s kineska ulaganja u baltičkim državama. Čuli smo o tome da se iz preko Moskve u Rigu i u Varšavu da dolaze e, tračnice coordinateur. Vu le temps qui nous reste. Izvolite. da e, dajem sada ponovno riječ našim koordinatorima. Molim vas da u najduže 3 do 4 minute odgovorite na pitanje. Jeste li spremni za taj izazov? Krenut ćemo od gospodina Vinka. Izvolite. Ja ću pokušati doskočiti vašem izazovu. Prvo pitanje je bilo vezano uz investicije, raspodjelu sredstava i tako dalje. U tom smislu moj trenutni prioritet jest prije svega dobro proučiti koridore, vidjeti e, dakle, koje je ekonomsko opravdanje za ulaganja i nakon toga sa službama komisije pokušati pronaći e, financijska sredstva i vidjeti iz kojih izvora to može doći. E, trenutno imamo vrlo dobre kontakte sa e, odborom regija. Son, enfin, son de façon Tako da se sada mnogo otvorenije razgovara o financijskim sredstvima nego ranije. I, um, financing and realization. Što se tiče dakle financiranja i izvođenja. Dakle, jedan od glavnih koridora bit će završen do 2022. godine i tu moramo pokazati da ovaj e, koncept koridora ima smisla, kako smo izložili, i tu isto tako imamo neke informacije o inovativnim e, platformama za financiranje. E, um, Gospodin Ertug je govorio o infrastrukturi i o sustavu komunikacije. Dakle, to nam je sve potrebno da bismo ostvarili ovaj cjelokupni program. Što se tiče komunikacijskog sustava, trenutno imamo GSMR, a morat ćemo donijeti odluku o tome kako će izgledati novi komunikacijski sustav. Očekujemo da ćemo početkom 2020. godine moći vidjeti kako će izgledati novi e, komunikacijski sustav kojim će se zamijeniti ovaj sadašnji, odnosno GSMR koji je sada već zastario. Imam još jedan opći komentar. Gospodine Kramer, e, ja također cijenim i vaš rad dok ste bili predsjednik e, odbora. Mislim da se osjećate pomalo frustrirano budući da se stvari ne odvijaju dovoljno brzo ili nedovoljno kvalitetno. Međutim, vaši kriteriji, sigurnost, kapacitet i trošak te kvaliteta svakako će biti osnova i za naš rad. Ja sam predstavio program i ono što je najvažnije je da potrošači, odnosno da korisnici budu zadovoljni. A, mi možemo imati konkurentni željeznički sustav ukoliko željezničke tvrtke odigraju svoju ulogu i to je upravo to su te izmjene koje sam ja ugradio ovaj program i to je ono što bih htio provesti u dijelo u prvom razdoblju e, dakle od 2017. do 2030. Zatim smo imali još jedno pitanje. Mislim da je točno da industrija mora shvatiti da je ovo za njih izazov i ukoliko oni ne sklope partnerstva, ne ostvare suradnju i integraciju koja je potrebna, spomenuli smo primjer Siemensa i tako dalje, to će biti uistinu od ključne važnosti jer u protivnom nećemo imati potrebne razmjere da budemo konkurencija Kinezima ili Japancima jer Japanci su sada na našem tržištu, ali to je jedno E, od pitanja e, o kojem sam često razgovarao sa izvršenim ravnateljima tvrtke, tako da mislim da su oni toga svjesni. Mi sada raspravljamo o strategiji vezano uz direktivu o signalizaciji, a jednom do e, dva puta godišnje se održavaju sastanci sa samim glavnim direktorima. I slažem se s vama da bismo trebali ubrzati proces. Mislim da se troši previše vremena. Gospodin Van Kamp eh, je postavio jedno pitanje na koje bi Katrin mogla odgovoriti, ali bih eh, ja samo želio ustrati na jednoj činjenici. Dakle, vi možete imati eh, fantastičan razvoj tehnologije, možete imati knjige koje se o tome pišu, sjajne dokumente na razini komisije, država članica i tako dalje, ali u konačnici moje iskustvo mi kaže da su osobni kontakti između koordinatora i predstavnika komisije te ljudi koji se nalaze na terenu i koji u državama članicama donose odluke na kraju imaju najvažniju, e, najveću težinu. E, recimo, primjerice u, Njemačkoj kada sam razgovarao sa, e, mislim da se sastajem sa ministrom, sa glavnim direktorom tih tvrtki i mislim da to daje rezultate. Prema tome trebali bismo proširiti osobne kontakte, moramo održavati dijalog s ljudima, moramo biti svjesni stvarnih operativnih problema na terenu i to je uistinu ključno jer ne znači ukoliko dobimo još jedan dokument da će to e, poboljšati situaciju, odnosno da će dovesti do rezultata. Izvolite, gospođo Trautman, pa kao prvo što se tiče financijskih aspekata, mi smatramo da je CEF učinkovit instrument. Riječ je o dugoročnim infrastrukturnim projektima i mi smatramo da je takav doprinos važan i potreban i to može povećati vrijednost projekta. Zatim, što se tiče EFSI-a, mi smo bili pomalo oprezni prema EFSI-u, ali imamo 36 operacija u prometu, 25 projekata se tiče samog prometa i možemo reći da je to bilo dobro odrađeno. Međutim, e, tu postoji razlika između projekta, recimo neki projekti su se prijavili za financijska sredstva na samom tržištu, to je bio slučaj u Nizozemskoj. E, gdje je lako doći do e, pristupiti financijskom tržištu. Međutim, što se tiče ovih 36 projekata, to je zapravo 14% od ukupnog broja projekata koji su dobili potporu. Što se tiče blendinga, sada imamo treći poziv na iskaz interesa, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. E, budući da se tu nude neka nova rješenja. Koordinatori podupiru e, to da imamo odgovarajuću razinu cefa te e, transverzalne projekte, e, dakle koji povezuju energetiku i promet, naime potrebna nam je mreža, električna mreža za, za te projekte i osim toga moramo optimizirati instrumente koji su nam na raspolaganju da bismo dobili ukupne iznose koji su potrebni. sam, e, e, dakle, učinak CEFA je bio dobar, e, to isto možemo reći i za EFSI. To je dovelo do povećanja povjerenja na financijskom tržištu u odnosu dakle na politike koje spadaju TNT. Što se tiče revizije poreza na emisije, da, mi smatramo da je to uistinu neophodno. Mislim da nam treba jedan novi sustav da bismo postigli bolje rezultate. E, dobrovoljne politike su u redu, e, međutim mislim da nam treba jedan e, edukativni sustav također. Rekla bih da nam trebaju instrumenti kojima bi se potaknula učinkovitost u dekarbonizaciji. Kada je riječ o vodećim projektima, posebno u području dekarbonizacije, mi u koridorima pokušavamo identificirati projekte koji mogu poslužiti kao primjer. I na taj način ih pokušavamo učiniti vidljivima i pokazati da su takvi projekti izvedivi i da se mogu financirati. Za e, svako podpodručje ćemo imati po jedan e, vodeći projekt. Dakle, to vrijedi za digitalizaciju i tako dalje. E, što se tiče mobilnosti kao usluge, ekonomski model masa mobilnosti kao usluge su sigurnost, osiguranje i obrada podataka. Dakle, to su uistinu nova pitanja koja se pojavljuju. Mi vam možemo dati e, svoje tumačenje u odnosu na neke inicijalne izvješća i smatramo da zastupnici u Europskom parlamentu mogu dati veliki doprinos e, tijekom sljedeće financijske perspektive. Naša vizija nije da se nastavi sa korištenjem istih instrumenata, odnosno da se unaprijedi njihova uporaba, nego da se ukoliko želimo kontinuitet, dokaže da taj kontinuitet daje i neke socioekonomske prednosti za Evropljane. Zatim smo odradili jednu analizu troškova i koristi. E, to je predstavljeno u Rigi, bit će predstavljeno također i na sastanku prijatelja Baltika i mi ćemo svima poslati rezultate te analize. U ovom trenutku e, mi stalno radimo na mobilizaciji država članica, pojavljuju se problemi vezani uz administrativno opterećenje, ali nadam se da ćemo to dovršiti. Što se tiče otpora u Estoniji da dosta je snažan i to ne samo od strane zelenih e, postoje različiti protivnici tome mi to e, ozbiljno shvaćamo i uzimamo u razmatranje i naš je stav da trebamo iznositi transparentne argumente naime bilo je nekoliko krivih e, odnosno nekoliko dezinformacija koje su plasirane tijekom rasprave tako da smatramo da e, se trebamo sastati sa svim dionicima u baltičkim zemljama da bismo mogli zadobiti njihovo povjerenje. povjerenje. Ovo je dakle prva faza koja je teška, u drugoj fazi moramo zadobiti povjerenje javnosti. No mi smo e, vrlo jasno objasnili da je ovo sada prilika da se e, izgradi infrastruktura, Ukoliko neki misle da se to može učiniti drugačije ili da je to moguće odgoditi, da će se prilika izgubiti. Tako da se nadam da ćemo zahvaljujući pomoći vašega odbora i e, članova vašeg odbora moći pokazati kolika je važnost takvog projekta. Dakle, to je jedini projekt od e, prvih šest projekata u zemljama istoka, dakle u kohezijskim zemljama. Ja mislim da je pitanje integracije tih zemalja e, pitanje koje se svodi na ravnopravnost među državama članicama i to je naša dužnost. Mislim da je to dužnost Europske unije. Mi znamo da uživamo potporu od strane Finske, e, Poljska se također uključila, u lipnju ćemo imati inauguraciju dijela te pruge i to će nakon toga biti sljedeća dionica će ići od Bjelistoka i moram e, reći da sam sada nešto malo više optimistična nego ranije, ali mislim da moramo naprosto biti odlučni kao i Karel, slažem se u tom dijelu. Catherine, euh, Hvala Katrin, sada više nemamo vremena. Da, vidim da ste odlučni, ali to treba biti ustrajan kroz duže vrijeme. Dakle, dobro je trčati, ali ne prebrzo jer je potrebno imati i izdržljivosti da bi se dobila utrka. Hvala vam eh, na dolasku. Eh, Želim vam još reći da ste uvijek dobrodošli na sastancima našega odbora. Mi ćemo redovito organizirati ovu razmjenu mišljenja, budući da i mi pratimo sva pitanja na uz koridore. Riječ je o projektima e, stvarne interkonekcije u EU i to je nešto što je Europi nasučno potrebno. E, dakle, dopustite mi da sada pozovem kolege da vam se zahvale jednim pljeskom. Dragi kolege, sljedeći sastanak će se održati u Briselu 30. svibnja od 15 sati, s početkom 15 sati. Želim svima ugodan nastavak dana. E, dakle, mojem tajništvu, budućem estonskom predsjedništvu i predstavnicima Europske komisije. Hvala svima. I zahvaljujem prevoditeljima što su ostali nešto duže, što su ostali 10 minuta duže. Hvala.